Dzień dobry Państwu. Witam podczas pierwszego w nowym roku posiedzenia podkomisji bezpieczeństwa. Dobro jutro dame i gospodo, ovo ovaj je prvi sastanak u ovoj nove godini za naš odbor, za pododbor za sigurnost i obranu. Vidim da je većina poljskih članova iz našeg odbora ovdje prisutna i toga sam odlučila na matem jeziku započeti ovaj sastanak. Htjela bih svima zaželjeti eh, sretnu novu godinu na ovom prvom sastanku. Imamo dvodnevni sastanak i želim samo sve podsjetiti da kao inače se naši sastanci prenose putem interneta. A što se tiče osnovnog prevođenja za sastanak, onda naravno prioritet eh, imaju jezici stalnih članova, dakle prijevod i na njihove jezike. Sada možda možemo e, krenuti na prvu točku dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih komentara, onda mislim da se dnevni red može smatrati usvojenim. Imamo isto tako i zapisnike sa sjednica koje trebamo odobriti od 22. do 23. studenoga prošle godine, te također i zapisnik sa sjednice od 7. prosinca 2018. godine. Ako imate neke prijedloge za izmjenama ili neke komentare, onda imate vremena do kraja ovog sastanka pod odbora za sigurnost i obranu da nam to kažete, dakle negdje do doba za ručak sutra ako nema nikakvih komentara, onda smatramo da su ti zapisnici usvojeni. Morat ćemo danas u 17 sati 15 minuta zaključiti naš sastanak, malo ranije. Imamo jednu točku na dnevnog reda, na dnevnom redu, e, to je trebalo biti razvijena gledišta o Brexitu sa predstavnikom Ujedinjene kraljevine vezano uz e, suradnju području sigurnosti i obrane. Ali htjeli bismo čuti isto tako i mišljenja stručnjaka o toj temi, jedan od koordinatora je s pravom naglasio, a zatim smo se staništom i konzultirali, te smo odlučili da se ova točka odgodi zato što ja i još nekoliko koordinatora e, ćemo prisustovati jednom savjetodavnom sastanku sa upravljačkom skupinom gdje ćemo raspravljati o temama povezanima sa Brexitom e, i to ćemo upravo napraviti kasnije popodne. Ja sam na engleskom. Vrlo mi je drago što mogu pozdraviti gospodina Mikela Kostarakosa, predsjednika Vojnog odbora Europske unije. On nam je svima poznat. On je predsjednik najvišeg vojnog tijela Europske unije. Imali smo dosta intenzivnu godinu što se tiče naših razvoja vezano uz zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku. Imali smo važne odluke isto tako i na razini vijeća, dugotrajne rasprave. Na plenarnoj sjednici i na odborima sede i AFET. I usvojili smo niz ozbiljnih izvješća. A sve nas naravno zanimaju E, opća gledišta gospodina Kostarakosa vezano uz operativne promjene i prognoze vezane uz aktivnosti Europske unije na ovom području, dakle aktivnosti Europske unije, ali i aktivnosti države članica. Imamo također i nekoliko pitanja, vjerujem da i moji kolege također, što se tiče i osobnih aktivnosti e, generala Kostarakosa. Vidjela sam da ste u prošlih nekoliko mjeseci u prošloj godini posjetili neke države poput Vjetnama. Iako nas zanimaju razvoj na Dalekom istoku i stoga računamo i na to da ćemo čuti nešto u vašim komentarima i o tim izazovima s kojima se moramo suočiti i koji su već prisutni neko vrijeme. Bez zanje odgode da ću riječ e, generalu Kostarakosu. Izvolite, imate riječ. Madam Chair, ladies predsjednice, dame i gospodo, dobro jutro. Prije nego što krenem na svoje izjave, dopustite mi da vama i vašim obiteljima zaželim sve najbolje. U, za sretnu, uspješnu i prosperitetnu novu godinu. Molim vas da E, nadam se da ćete biti uspješni. E, čast mi je danas biti ovdje s vama, pred izabranim predstavnicama građana Europske unije, a isto tako mi je zadovoljstvo što e, imam tu priliku da vas obavijestim o doprinose Vojnog odbora Europske unije što se tiče razvoja zajedničke sigurnosne obrambene politike. Dame i gospodo, prije dvije godine kada sam prvi put bio ovdje pred ovim odborom, onda sam zaključila svoje napomene rekavši da dok ovdje u mnogim regijama u svijetu se povećava nestabilnost, da moramo ostati oprezni i ujedinjeni e, neovisno o našim raznolikostima ili različitostima. U protekle dvije godine e, svijet nije postao sigurnije ili stabilnije mjesto, bilo koji napredak koji smo postigli. Imamo zajednički e, sveobuhvatni plan aktivnosti, dakle iranski nuklearni dogovor primjerice, to mi pada na pamet. I s druge strane imamo deterioracije primjerice na području Zemljene Koreje i Jemena. Istodobno broj e, vojnih e, misija operacija iz SPO-a koji su dane u tijeku su dalje jednake. Postoje dvije činjenice s kojima možemo potomačiti to. Kao prvo, Eh, jedna pesimistična napomena da nismo uspjeli u našim ciljevima, pa stoga moramo ostati prisutni u tim državama ili područjima. Kao drugo, optimistično viđenje je to da se na EU gleda kao vjerodostojnog i pouzdanog pružatelja sigurnosti i da eh, se stoga traži od nje da pruži pomoć. I naravno da su oba aspekata točna. Vratit ću se malo kasnije u svojoj prezentaciji na naše misije i operacije. U odluci vijeća od 22. siječnja 2001. godine s kojim se uspostavio Vojni odbor Europske unije, misija Vojnog odbora Europske unije glasi na sljedeći način. Vojni odbor Europske unije je odgovoran za pružanje političkom i sigurnosnom odboru, PSC-u, vojni savjet i preporuke vezane uz sve vojne teme unutar Europske unije. Isto tako se vojno upravlja svim vojnim aktivnostima u okviru tog odbora eh, i u okviru Europske unije. U skladu s tom misijom, Vojni odbor je i dalje aktivno angažiran i doprinosi eh, u okviru svojih zadaća i odgovornosti razvoju ZSOP-a na svim razinama. Na strateškoj razini Vojni odbor Europske unije radio je već od samog početka na e, izradi globalne strategije Europske unije. Mi smo dali svoj input e, timu koji je izrađivalo nacrt i oni su u većoj mjeri usvojeni. S time su odali priznanje našem stalištu gdje smo rekli da su sigurnost i obrana važne teme za e, europski narod i da se tu činjenicu treba odraziti u tom sveobuhvatnom strateškom dokumentu Europske unije i da se o tome treba tamo govoriti. Znamo da su sigurnost i obrana u samoj srži globalne strategije i da utječu na sve onda nastavne dokumente i odluke. Mi dalje nastavljamo sa našim angažmanom na toj strateškoj razini, kao što se tiče konceptualizacije, tako i što se tiče provedbe nakon našeg doprinosa globalnoj strategiji smo kao vojni odbor i dalje nastavili pružiti konkretne preporuke i savjete onima koji su izrađivali nacrt eh, provedbenog plana za sigurnost, za sigurnost i obranu na temelju eh, široko vojne ekspertize koju naše tijelo ima. Vi ste naravno svjesni da je onda iduća faza bila odmah ta faza provedbe, da nije bilo nikakve prijelazne faze poput neke bijele knjige ili nešto tome slično. E, isto tako je Vojni odbor sudova duše na drugačijoj razini e, na izradi ciljeva provodnog plana, dakle što se tiče e, poznatog PESCO-a, stalne strukturalne suradnje, zatim koordinirane godišnje revizije obrane pod karticom karte u Europski obrambeni fond. U toj fazi konceptualizacije smo, dakle, mi su tako bili angažirani, ali mi, naš doprinos ne staje samo tu. Baš naprotiv, e, isto tako i formalan angažman u operativnoj fazi vojnog odbora je vrlo važan. Države članice su izrazile svoje stajališta kroz vojni odbor Europske unije, rekli su da žele e, prošljeno sudjelovanje na svim, u svim fazama, na svim razinama e, razvoja ZSOP-a. Vojni odbor Europske unije ima sveobuhvatnu vojnu ekspertizu. E, to bismo trebali pretvoriti u čvrsto vojno savjetovanje koje će biti uključeno u proces e, donošenja odluke. To je uzeto u obzir te je uključeno u ovaj dokument koji e, uspostavlja procedure na temelju kojih će ti instrumenti biti operativni. U svim dokumentima koje smo do sada proizveli, završnim dokumentima ili nacrtima dokumenta, dokumenata se predviđa određena uloga za vojni odbor što e, priznaje dodatnu vrijednost e, tog odbora. Što se tiče projekata PESCO-a, imamo zaključke vijeća iz e, studenoga 2018. godine gdje stoji da će vojni odbor pružati vojno savjetovanje e, vezano uz individualne projekte te da će političkom i sigurnosnom odboru dati vojne savjete i preporuke vezano uz godišnji proces evaluacije PESCO-a. Slična važna odluka će e, biti predviđena za vojni odbor i unutar e, procedura koje će biti uspostavljene za Europski obrambeni fond i za e, Europski program razvoja za obrambenu industriju. Stoga, kao što vidite, mi smo se morali jako zalagati za to i trenutno surađujemo sa svim drugim važnim dionicima kako bismo vidjeli koji će biti optimalan način što se tiče vremen, vremenskih rokova i što se tiče oblika komunikacije, kako možemo pružiti naš input u taj proces izgradnje EDF-a i EDIDP-a. Dame i gospodo, u ovom trenutku treba naglasiti da je Vojni odbor Europske unije uvijek službeno e, radio e, na razvoju ZSOP-a na toj strateškoj razini, čak i prije nego što su se naznačili prvi obrisi tog rada. Vojni odbor Europske unije značajno prenosi tome da se usatočimo na razvoj vojnih kapaciteta kako bismo imali e, poboljšani, snažniji ZSOP i kako bismo nove zahtjeve ZSOP-a ispunili. To znači isto tako da smo izradili katalog zahtjeva i e, da smo e, imali zahtjeve za vojne kapacitete e, pod kategorijama A i D, što ulazi u razvojni plan za kapacitete Europske obrambene agencije. Imali smo zaključke vijeća 2016. godine, te je u skladu s njime vojni odbor usvojio taj katalog zahtjeva i mogućih scenarija to je dovelo do revizije kataloga zahtjeva, što smo zaključili u listopadu 2017. godine. Taj katalog je jedan od e, gran, e, gradivnih elemenata zajedno sa katalogom e, sile za input vojnog odbora u razvojni plan kapaciteta. Povezanost tog plana sa PESCOM i sa Europskim omenom fondom mislim da je jasna i stoga to neću detaljnije razviti. Mi tu naravno gledamo u budućnost kada doprinosimo razvoju ZSOP-a, ali doprinos onog odbora isto tako se usadočava i na sadašnjost. Vojni odbor pokušava naći način kako može poboljšati um, učinak, učinkovitost i djelotvornost uh, tog vojnog elementa Europske unije. Iako znamo da je vojni element ograničen što se tiče uh, njegove veličine, znamo da je jako važan za sveobuhvatni pristup Europske unije e, što se tiče odgovora na vanjske krize i sukobe. Sada se to zove integrirani pristup. Stoga želimo da njegov doprinos bude maksimalan. U tu svrhu smatram da je e, odjel za e, vojno planiranje i nadzor nad kapacitetima najbolji primjer i najopipljiviji dokaz kako vojni odbor može doprinijeti razvoju ZSOP-a i poboljšati taj e, učinak vojnog e, elementa. Mi smo e, naglašavali da postoje rupe u zapovednom lancu u vojsi što utječe na učinkovitost vojnog vodstva na terenu. usvojili smo preporuke i usvojili smo i operativna, operativna sjedišta za sve vojne misije i operacije Europske unije. Mi smatramo da bi zapravo to, to da se ta sjedišta osnuju bilo najbolji, najbolje moguće rješenje, ali još nije trenutno postalo stvarnost i nadamo se da će te preporuke iz revizije se uzeti u obzir do kraja ove godine. Taktički gledano imamo isto tako upravljanje vojnog odbora nad svim vojnim aktivnostima unutar Europske unije vezano uz SOP i kratko ću vam sada predstaviti šest trenutnih misija i operacija. Imamo E, misiju obuke Europske unije u Somaliji koja je pokrenuta 2010. godine. Tu imamo tri stupa, jedan pristup sa tri stupa koji se tiče obuke, savjetovanja i e, mentorstva. Imamo tu podršku za vojne vlasti Somalije vezano uz razvoj e, i provođenje općenitih i specijalističkih obuka. Imamo i kamp za obuku u Mogadišu. Trenutno je ta misija e, uspjela napraviti obuku otprilike 5500 somalskih vojnika. I naš savjetodavni tim unutar te misije daje strateški savjet somalskim vlastima, e, prije svega ministru obrane i e, osoblju vojske. Imamo nekoliko izazova, najviše to što E, postoje napori somalske vlade da ojačaju arhitekturu nacionalne sigurnosti i imamo nedavne vojne operacije koje je e, nacionalna somalijska vojska provodila. E, imali smo primjerice tu i Amisom, gdje su oni se borili protiv oružanih skupina organizacija, prije svega protiv Al-Shababa u toj državi. Ti izazovi će pružiti priliku toj misiji u Somaliji da pojača svoje napore vezano uz to kako možemo podržati e, provođenje obuke e, Somalijske nacionalne vojske i e, pruženje savjeta vezano u sigurnost i obranu. Postoji tu nekoliko zabrinjavajućih činjenica, primjerice sigurnosti situacije u Mogadišu i prijetnje od strane Al-Shababa. Vjerojatno ste vidjeli mnoge te incidente na vijestima, zatim povlačenje Amisoma te politička nestabilnost u Somaliji. Eh, misija obuke Europske unije u Maliju, to je dakle druga misija koja je pokrenuta 2013. godine i eh, stup koji se tiče obuke je veliki uspjeh. U ovom trenutku su vojne snage eh, malijske vlasti jako pod velikim pritiskom zbog trenutne sigurnosne situacije. MINUSMA i dalje tu igra ključnu ulogu i pruža održivu stabilnost. Isto tako vidimo da je evaluacija savjetodavnog stupa pozitivna, a nedavno je, je tu dodan još jedan dodatni cilj, da se podržava sahelski proces G5 eh, sa aktivnostima, isto tako je u tema Malija, da se doprinose povećane koordinaciji i interoperabilnosti unutar nacionalnih vojnih snaga iz tog formata G5 Sahel. Glavni izazovi sa tom misijom su regionalni pristup Europske unije u široj regiji, povezano dakle sa obukom i mentorstvom nad budućim oružnim snagama malijske vojske, zatim fleksibilnost koja je potrebna kako bi se e, izašlo u susret e, potrebama e, vojske, trebamo kolektivni trening i isto tako imamo i postepen napredak što se tiče reforme sigurnosnog sektora u Mali. A zabrinuti smo zbog toga što se povećava islamistička radikalizacija i inovačenje E, na sjeveru i u središtu te zemlje, to što dođe na, to što došlo do e, napada i uznemiravanja međunarodnih jedinica e, između Bama koja je Gao i zatim politička neizvjesnost prije izbore te logistična podrška. U Srednjoafričkoj republici imamo savjetovnu misiju koja je pokrenuta prije nego što sam prošli put bio ovdje pred vama i ona je sad pretvorena u misiju obuke. I ovdje je misija suočena sa nizom izazova, a najvažnije je to da se treba obučiti dodatno osoblje e, kao e, dio e, procesa razoružanja, demobilizacije, reintegracije i nacionalne obnove te treba se obučiti i razmjestiti jedinice FAKA u toj državi, to je nacionalna vojska. Isto tako smo zabrinuti zbog političke nestabilnosti i zbog toga što postoje prijetnja eh, da će se pojaviti neke oružane skupine koje nisu uključene u taj proces razoružanja i eh, obnove. Eh, mnogo toga činimo u Afričkoj republici, ali ja vjerujem da ćemo putem suradnje sa našim dionicima unutar i izvan Europske unije moći od ovoga napraviti priču e, uspješnicu. Sada da pređemo na izvršne operacije. U Bosni i Hercegovini imamo operaciju Altea vezanu uz gradnju kapaciteta i obuku, a istodobno održavamo sigurno okruženje u toj državi od 2004. godine. Glavni cilj operacije je izgradnja kapaciteta oružanih snaga u toj državi, što se toga tiče, došlo je do značajnog napretka kada se radi o tome da se napravi bolja poveznica između misije i e, sjedišta NATO Saveza u Sarajevu s kojima dijelimo taj cilj da izgradimo kapacitete vojnih snaga Bosne i Hercegovine. Imamo ultranacionalističke, ekstremističke organizacije kao i neke radikalizirane dijelove stanovništva što je dalje prijetna stabilnosti u toj zemlji i stoga je unutarnjoj sigurnosti. Stoga mi preporučujemo veći oprez. Što se tiče ostatak, ostatka izazova s kojima je sočena naša operacija, posebno mogu naglasiti sljedeće. Sposobnost e, operacije Altea da odgovori na prijetnje koje se tiču e, sigurnosnog ugroženja e, je nešto što je ugroženo zbog tri faktora. Kao prvo, nemamo dovoljno informacija što se tiče kapaciteta i imamo samo mali bataljun. Posebice uzeti u obzir da imamo ograničene e, rezervne snage koje su e, utemeljene kod nas doma. Zabrinut sam zbog političke neizvjesnosti u toj državi što se tiče parlamentarnih izbora u listopadu 2017. godine te zbog napretka u procesu pristupanja Europske unije. To je proces koji je e, se usporio od 2017. godine. Europa povijesno je uvijek jako ovisila o moru i za Europsku uniju. E, pomorstvo je nešto što oživljava naše ekonomije u tom kontekstu. E, nije nekako iznenađenje da e, dvije od tri operacije koje je pokrenula Europska unija su operacije koje se tiču morskih operacija. Imamo EUNAFOR MED, operaciju Sofiju na području središnjeg sredozemlja od ljeta 2015. godine gdje smo pokušali prekinuti sa krijumčarenjem ljudima i smanjiti gubitak ljudskih života na području sredozemlja. Borbe protiv krijumčarenja i trgovine migrantima je samo jedna dimenzija tog našeg e, napora kojeg vršimo kako bismo zaustavili ljudsku tragediju koju vidimo da se e, događa na području Sredozemnog mora, a to je važan doprinos u smislu e, povratka stabilnosti u toj regiji. Mandat operacije je izmijenjen u srpnju 2018. godine i sada uključuje sljedeće zadaće. Imamo mehanizam za praćenje e, naučnika kako bismo osigurali dugoročnu učinkovitost e, obuke e, Libijske obalne straže. Imamo nadzorne aktivnosti, prikupljamo informacije o nelegalnom krijumčarenju izvoza nafte iz Libije u skladu sa UN, eh, UN-ovom rezolucijom 2146 i 2362 i isto tako imamo mogućnost da se razmjenjuju informacije o kromčanju ljudima između država članica Frontexa i Europola. Glavni izazovi su sljedeći. Eh, pojačano praćenje eh, obalne straže Libije te mogući mandat da vršimo aktivnosti unutar teritorijalnih voda. Na kraju krajeva, ali ono ne najmanje važno, imamo EUNAFOR Atalanta. To je e, prva morska operacija Europske unije koja je pokrenuta u prosincu 2008. godine. EUNAFOR Atalanta u suradnji sa drugim e, dionicama u regiji uspjela u tome da e, smanji napade gusara i da zaštiti prijevoz e, programa svjetske hrane i tako je uspjelo se dostaviti na siguran način više od 1 milijun tona hrane u e, somalijske luke. To potvrđuje ono što sam rekao pred ovim odborom prije dvije godine. Niti smo uspjeli ukloniti još za sada sve e, napade gusara, niti njihove kapacitete i u trenutku kada međunarodna zajednica povuče e, pomorske jedinice koje pružaju sigurnost e, na tom području, će se ponovno pojaviti e, prijetnja gusara. I vidimo da se to dogodilo. Nije sve toliko sivo. Naime, Eunafor Atalanta je uspostavila kooperacija snažne radne odnose sa drugim međunarodnim dijelnicima, sa Ujedinim narodima, sa NATO savezom, sa kombiniranim pomorskim snagama SAD-a, sa Kinom, Japanom, Južnom Koreom i sa drugim nacijama koje se um, zalažu za borbu protiv uh, gusarstva. Isto tako je uspostavila i radne odnose sa industrijom brodarstva. EUNAFOR Atalanta usko surađuje isto tako i sa EUCAP Nestorom i izgrađuje kapacitete Somalije što se tiče pomorstva sa drugim europskim tijelima i instrumentima. Što se tiče izazova, sljedeći izazovi su glavni, to je utjecaj sukoba u Jemenu e, na e, operativne aktivnosti te pružanje podrške europskim tijelima i misijama u Somaliji, posebice što se tiče hitnih sigurnosnih evakuacija iz Mogadišu, a u slučaju hitnih, nekog hitnog e, incidenta. Što se tiče zabrinutost je politička situacija mm, i promjene u službenoj vojsci su e, visoko na e, našem programu. Ovo što sam sada vama e, rekla ne govori puno o o tome kako smo doprinijeli kao vojni odbor razvoju ZSOP-a. Radi se o tome da se vode rasprave, da se pokušava ZSOP sada staviti na, na sljedeću razinu, na višu razinu. Moj ured je u moje dvije godine predsjedništva proizvao mnogo dokumenata za razmišljanje, službenih i neslužbenih i e, te dokumente e, vidimo da se u prošlosti već i koristilo, tu su se iznose neke nove inicijative i ideje i vidimo da neki kažu da treba sada revidirati e, naše, naše djelovanje. U tim dokumentima govorimo o skoro svim temama, govorimo o razvoju e, borbenih skupina, e, govorimo o rodnoj jednakosti, govorimo o isto tako naprednom, naprednoj vojnoj obuci, ili primjerice o savjetovanju e, europskih delegacija. Na taj način je Vojni odbor pokazao da je, može povesti inicijative, da je dinamičan, da je proaktivan. Rezultati e, iz svakih od tih inicijativa su različiti na neke inicijative se reagiralo sa entuzijasmom, e, za druge inicijative je potrebno više vremena, neke inicijative su ispred svog vremena. Ali ono što je važno je da je Vojni odbor uvijek bio spreman e, razmisliti i raspraviti o svakom prijedlogu, o svakoj ideji sa pozitivnim stajalištem, bez predrasuda i rasprave koje smo imali su uvijek bile e, otvorene, konstruktivne i plodonosne. Govorili smo i o naprednom modularnom treningu, to je jedna inicijativa koja je e, naišla na dobrodošlicu, to je inicijativa da se polako izgradi jedan, jedan europski vojni identitet. Države članice su poznavale tu ideju i kao rezultat je e, Europski sigurnosni obrambeni kolegi organizirao e, program po prvi put no, nažalost, postoje druge inicijative koje nisu prihvaćene, e, to, je to se tiče financiranja borbenih skupina. Borbene skupine nikad nisu se do sad iskoristile i najvjerojatnije će tako biti i u e, dogodnoj budućnosti. Razlog zato što se ne iskorištava ove alat ima veliki potencijal su dvosuki. Kao prvo postoji manjak političke volje i kao drugo mehanizam Atena ne financira dovoljno te borbene skupine nedavan, nedavna analiza tema, tog mehanizma nije bila pozitivna za nas koji imamo očekivanja i koji želimo opipljivu podršku za jedini, da jedini alat e, brzog odgovora kojeg Europska, e, unija ima. E, uvedeni su samo vrlo mali, mala poboljšanja, kozmetička poboljšanja, tako kažem. I ako je ovo dokaz pristup Europske unije vezano uz hard power, uz tvrdu moć, onda se bojim da će ta tvrda moć e, ostati nedovoljno razvijena. U povezanom globaliziranom svijetu gdje imamo veliku brzinu e, putovanja e, različitih vijesti, postoji sada i postojanje lažnih vijesti i stoga je vrlo važno da Europska unija bude aktivna kada se radi o strateškoj komunikaciji. To je nešto u čemu trebaju svi sudjelovati. E, ja kao predsjednik Vojnog odbora Europske unije i kao najviši vojni oficir u Uniji ću iskoristiti, sam iskoristio svaku priliku kako bih govorio sa drugim civilima, vojnicima, studentima i pripadnicima akademije, kako bi svi imali jednu zajedničku stratešku poruku. Poruka je ta da je Europska unija pružatelj sigurnosti koji je vjerodostojan, snažan, sposoban, predvidljiv i E, iskren, da je Europska odlučila učiniti više kako bi zaštitila svoje građane i teritorije i da e, to osnaživanje nitko ne bi trebao smatrati e, nekom prijetnjom zato što mi uvažavamo naše sporazume i dogovore i zato što smo na strani naših saveznika i partnera. To je nešto vidimo da će države članice učiniti više kada se radi o sigurnosti i obrani i stoga mi je drago što je uloga vojnog odbora sada i e, nadopunjena sa javnom diplomacijom i sa tim alatom strateške komunikacije. To je nešto što nam je omogućilo recimo rasprave sa Mjanmarom i Pakistanom i sa Vjetnamom i možda uskoro i sa Indijom. Taj rad e, zajedno sa sudjelovanjem e, oficira u uniformama na različitim tečajevima SDC-a, našim radionicama, seminarima ili drugim događajima je povećalo vidljivost vojnog elementa Europske unije. E, članovi ovog odbora znaju da imam, da Europska unija ima jedan generacijski problem vojnih snaga. To je nešto što je karakteristično isto tako i za za NATO savez i to je jedan dodatan razlog zašto bi Europska unija trebala potražiti partnere koji će doprinijeti vojnim misijama i operacijama sop a Imati partnere u našim misijama i operacijama naravno nije samo odgovor na praktične nedostatke, nedostatke u smislu kapaciteta ili vojnog osoblja, to isto tako osnažuje naš ugled u svijetu i to je nešto što i stoji u globalnoj strategiji i u integralnom pristupu Europske unije. Ja sam iskoristio dobre osobne odnose koje sam e, prije već stekao kako bih uvjerio Egipat, Bosnu i Hercegovinu, Jordan da sudjeluju u našim vojnim misijama te da budu naši partneri. Europska unija i NATO savez su zajedno odlučili da će osnažiti svoju suradnju, to stoji u zajedničkoj izjavi iz srpnja 2017. godine Vojni odbor Europske unije doprinosi time tako što e, imamo službene i neslužbene sastanke između Europske unije i NATO saveza na e, primjernoj razini, a istodobno e, predsjednici odgovarajućih vojnih odbora pozvani su da sudjeluju na drugim različitim organizacijskim sastancima na razini voditelja obrane. Ja imam osoblje koje me podržava u e, mom radu kao predsjednik e, tog tijela koje predstavlja država članica i stoga mi je važno da što prije, što više država članica sudjeluje u mom osoblju, dakle da ne, budu, da ne bude svo osoblje samo moje e, nacionalnosti, već da to održava i naše vojne snage Europske unije. Danas sam ponosan što u mom kabinetu imam osoblje iz 14 država članica. Evo, tu ću se zaustaviti, dame i gospodo, pozdravljam sva vaša pitanja, ali prije nego što zaustavim želim reći da e, se u e, zadnje dvije godine e, dosta toga razvilo što se sigurnosti obrane u Europskoj uniji. Ponosan sam što je vojni odbor, moje osoblja i što sam i ja, što smo svi odigrali važnu ulogu kako bi ispunili tu viziju globalne strategije, kako bismo zajedno snažili Europu. Eh, ako mogu tako to skromno reći. Ali evo još nekoliko mjeseci je pred, kao predsjednik Vojnog odbora Europske unije i dalje ću nastaviti posvećivati svu moju energiju sa tim ciljem, predstavljajući države članice i eh, njihove prioritete. Hvala vam. Hvala vam na, na ovom eh, sveobuhvatnom izlaganju. Imamo sada priliku da se članovi jave za riječ. Gospodin Galerije prvi. Hvala vam, gospođo predsjedavajući, gospodine generale, dobrodošli. I evo i u moje ime, sretna nova godina, te sve najbolje, ne samo u vaših idućih deset mjeseci. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Vi ste spomenuli mnogo praktičnih stvari, ali i dosta političkih stvari i na tome sam vam zahvalan. I ove želje koje ste izrazili, što se tiče političke volje, to je nešto što isto tako podržavam. Na kraju ste ukazali na to do kakvih eh, vrlo važnih prijelomnih razvoja je došlo eh, u okviru eh, sigurno politike u proteklih nekoliko tjedana mjeseci. Pa to je isto tako odraz političke volje i aktivacija PESCO-a bez te volje ne bi bila niti moguća. Sada se radi o tome da se to i provede na taj način e, da e, se jasno vidi ta dodatna vrijednost. Tu imamo s jedne strane one projekte o kojima smo se već dogovorili. Što se toga tiče, rado bih čuo od vas prije svega što vam još nedostaje kod ovih trenutnih projekata koje ste naveli. Po mom mišljenju, nisu svi ti projekti toliko ambiciozni, a da to nismo mogli napraviti i bez stalne strukturirane suradnje. Ali možda vi imate neke prijedloge i možete nam reći u kojem smjeru bismo mogli ići sa daljnjim ambicioznim projektima. Primjerice, konkretno jedno pitanje. Ne bismo li mogli taj još nedostaju, nedostajući stožer e, ostvariti u okviru jednog projekta PESCO-a? To je bi bilo jedno pitanje. Slažem se u potpunosti s vama kada kažete da moramo pokazati da se možemo baviti i sa tvrdom moći, sa hard power. Dakle, moramo biti vjerodostojni i imati čitavu, čitav taj spektar od e, verbalnih e, dijela sve do vojnih dijela, sve do tenkova. Jedno pitanje je vezano uz borbene skupine. S pravom ste spomenuli da ih još nikad nismo e, iskoristili. Nedostaje politička volja pod jedan, ali pod dva nedostaje i financiranje. Sada raspravljamo, kada se radi o tim operacijama, već godinama o tome da treba proširiti mehanizam Atena. Jedan način postupanja bi možda mogao biti taj, naravno uvijek postupovno, da kažemo u redu borbene skupine, kada se trebaju razmjestiti, onda ih se u se treba financirati od strane država članica da one, to, one ta sredstva uplaćuju u jedan odvojeni fond. Bili to za vas mogu biti jedan prvi korak ili bismo općenito trebali reći da bismo trebali proširiti te zajedničke e, troškove vezano uz materijal koji se koristili čak i vezano uz osoblje. I na kraju, vi ste praktičan čovjek, znate koje emisije trenutno povodimo. Ako znate što je potrebno u toj misiji, onda možete nam to, nam to reći. I napravili smo i taj e, jedan mehanizam za sveobuhvatnu reviziju. Tu svi onda iz Europske obrambene agencije kažu što, čime trenutno raspolažu i onda se to treba analizirati i onda treba uspostaviti tu vezu sa praksom. I je li to neki način da kard dolazi iz država članica, a vi kao osoba koja ima pregled nad misijama može reći evo treba nam to, to, to i to. Bi to mogao biti jedan mehanizam koji će nam omogućiti da se onda na temelju toga razvije zajedničko planiranje i zajednička nabava? Hvala vam. Thank you, Mr. Jaromir Stetina. Hvala, potpredsjednik Hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjedateljice. E, želim zahvaliti generalu što je danas ovdje s nama i želim iskoristiti ovu priliku i reći koliko cijenim vaše djelovanje, pogotovo u Libiji gdje imamo operaciju Sofija. Međutim, želim istaknuti jedan rat koji nam je najbliži, koji je praktički nama u susjedstvu, a to je sukob u Ukrajini. To je dakle automobilom udaljeno nekoliko sati od središnje, od središnje Europe. I svi znamo da e, se političko rješenje ne nazire. Konflikt nije završio zbog sporazuma iz Minska, a niti krvoproliće. I generale, želim vas eh, pitati, kao vrhovni zapovjednik Europske unije i kao osoba s praktičnim iskustvom, kao što je rekao gospodin Galer, kako biste vi riješili sukob u Ukrajini? Koje je po vama rješenje? Pogotovo zato što je prije nekoliko dana eh, Ukrajinski parlament donio zakon o deokupaciji. Dakle, po prvi puta taj parlament je utvrdio da nije riječ o antiterorističkoj operaciji, već o invaziji koju provodi jedna zemlja u drugoj. Dakle, s vojnog stajališta kako biste vi riješili tu situaciju i je li uopće moguće riješiti tu situaciju na 400 e, km dugoj granici između Ukrajine i Ruske federacije. Dakle, ovo pitanje vam je upućeno kao praktičaru, ne kao političaru. Hvala. I ja se također e, pridružujem ovom pitanju o Ukrajini. A sada gospodin Carver, koordinator. Hvala vam, predsjedateljice. Što je sa pitanjem borbenih skupina, je li to riješeno i što je sa sudjelovanjem Ujedinjene kraljevine u budućnosti, odnosno nakon Brexita u ožujku 2019. Također ste se kratko svrnuli i na povlačenje snaga u Somaliji. To je počelo u studenom 2017. Možete li nam pojasniti dodatno ka, što će biti sa tim vakumom koji nastane? Hoće li EUTM postati, imati veću operativnu ulogu u tom smislu? Gospodin Zemke. Hvala. Moram priznati da mi se zapravo doista svidjelo, svidio vaš um, govor. I bilo bi dobro kada bismo imali nekoga poput vas um, i u drugim područjima Europske unije. Ali želim se osvrnuti na postojeću političku situaciju imamo deklaraciju u kojoj piše da treba uložiti veći trud i ostvariti veću suradnju u području e, zajedničke sigurnosne obrambene politike. Ali vidimo da su se pojavile neke nove e, činjenice i ljudi koji, koji proučavaju taj proces e, smatraju da će to biti problematično primijeniti u praksi. Imam nekoliko pitanja. Prvo se odnosi na rad vojnog odbora koji treba pripremiti katalog e, preporuka. Riječ je dakle o jednoj e, zajedničkoj politici i imat ćemo dakle katalog e, preporuka vi ćete raditi na tome, radit ćete na definicijama. Zanima me je li to nova zadaća i hoćemo li u tom smislu imati neka nova djelovanja. Drugi problem odnosi se na Europsku obrambenu agenciju. To je europska institucija i ona će se u sljedećih nekoliko godina razvijati e, i omogućiti nam zajedničko istraživanje u području sigurnosti i obrane. Što je sa učinkovitošću i djelotvornošću te agencije. Kako ćete to procijeniti? I na koji način ćete procjenjivati rad te agencije? Gospodin Freund. Hvala. I također želim zahvaliti e, generalu i doista cijenim e, njegov e, njegovo izlaganje u kojem nam je prigovorio o misijama Europske unije i njihovom radu. Želim se pogotovo osvrnuti na stanje u Bosni i Hercegovini. Evo ovdje sam, dakle Bosna i Hercegovina. Ispravite me ako griješim, ali ta situacija već je prisutna negdje desetak godina, najmanje. I pitam se, s obzirom na to da Dio misije uključuje izgradnju kapaciteta bosanske vojske. Zašto je potrebno više od deset godina da se bosansku vojsku stavi i pripremi za zadatke koji su potrebni i postoje li u drugim zemljama slična situacija, dakle da je potrebno deset godina da se vojsku pripremi za e, njezine zadaće. Dakle, što je tu pošlo po krivu i zašto to ne funkcionira? Ima li to veze s političkom situacijom ili smo mi na tom području jer na taj način samoj državi i njezinoj vojsci e, dajemo stabilnost ili ste možda jednostavno odustali od te izgradnje e, kapaciteta? Dakle, recite mi zapravo što je po vama e, problem, zašto imamo takvu situaciju u Bosni i Hercegovini. Hvala vam. Želim također sada dodati i svoja pitanja upućena generalu. S obzirom na vaš e, posjet Vijetnamu, voljelo bih čuti vašu procjenu sigurnosne situacije u jugoistočnoj Aziji, jer tu je sve veća vojna moć Kine i sloboda putovanja u toj regiji i moguće pozicije država u toj regiji u odnosu na ove izazove. I također bi me zanimalo koja je vaša procjena trenutačne situacije u Siriji je trenutačno postoji koalicija. I što je sa potencijalnim razvojem situacije e, u odnosu na tursku ofenzivu protiv Kurda u Siriji? Nemamo drugih pitanja i zato dajem sada riječ generalu. Hvala lijepo predsjedateljice doista e, imamo jako puno pitanja i sva su važna. Sve su to zapravo stvari koje nisam uključio u svoje izlaganje zbog ograničenog vremena. Ali počnimo s projektima. Pitanje Peskova napreduje veoma dobro, veoma učinkovito. Mi smo ponosni na to i tempo i vremenski e, raspored e, nije povezan sa Europskom unijom. Dakle, Europska unija e, kada je riječ o ovim važnim projektima to ne odrađuje u samo nekoliko mjeseci i svi mi koji radimo na tome smo doista ponosni. Kada je riječ o potpisivanju na najvišoj političkoj razini u odnosu na PESCO, odlučeno je da će postojati nekoliko e, projekata u prvoj skupini projekata i ti projekti mogu e, odmah biti pokrenuti. Drugi projekti zahtijevaju određenu infrastrukturu, e, političke odluke i političke rasprave i ti projekti se nalaze u jednoj drugoj skupini jer za njihovu realizaciju potrebno je više vremena. Svi ti projekti e, već smo započeli s njihovom implementacijom, a zemlje su ozbiljno shvatile preporuke vezane uz to i do kraja godine ćemo bez sumnje već vidjeti neke rezultate. Potrebno je puno toga. Postoji projekt u Njemačkoj. koji se odnosi na upravljanje krizama. I kao što ste rekli, obuhvaćene su razne nadležnosti. Dakle, imamo puno projekata i ako se svi oni provedu, ako se države članice slažu s time, bit će to veliki uspjeh poput vojne mobilnosti, jedno od ključnih pitanja, jer mnoge organizacije već godinama rade na tome. To je dakle glavni razlog zašto smo projekte podijelili u dvije skupine, zašto imamo tu prvu skupinu projekata koji se odmah počinju provoditi E, službenu evaluaciju ćemo započeti uskoro i kada je riječ o određenim projektima imamo vodeće države članice koje već intenzivno rade na tome. Što se tiče borbenih skupina, kada smo počeli sa uspostavom, vojnog sektora u Uniji, zapravo smo e, kopirali NATO, pogotovo kada je riječ o financiranju. Taj financijski model je dobar za NATO jer NATO se bavi velikim e, ratom, velikim stvarima i situacija koja je iznimno kritična poput nuklearnog rata, rata sveobuhvatnog rata nikoga neće zanimati tko pokriva koje troškove. Ali mi nemamo takav model, mi se nosimo s krizama i različite vlade nailaze na poteškoće kada je riječ o trošenju novca na krize u drugim dijelovima svijeta. Odnosno na, na krize u kojima, nisu, u kojima ne sudjeluju, koje, u kojima nemaju interes i to te troškove ne mogu opravdati vlastitim građanima. Dakle, zašto e, se u posljednjih šest mjeseci troši novac, zašto se borbene skupine e, vrijedne 100 milijuna eura šalju u, drugu, u druge zemlje kako bi rješavali druge krize. Dakle, to se pokušava izbjeći. I upravo je to glavni problem, jer troškovi su iznimno visoki. I obrana je iznimno skup sport slanje frigate u Indijski ocean da bi se poduprla operacija Atalanta košta barem 3 milijuna eura mjesečno. Dakle, ako imate e, jedinice koje su tamo 4 mjeseca, treba vam 12 milijuna. Ali ako sredinom godine imate te dodatne troškove, to stvara problem za vaš proračun. I upravo zato je potrebno pronaći druge mehanizme. A Atena to ne radi dovoljno dobro e, za nas. I naravno, glavni problem je to što prema ugovorama e, novac ne ide iz komisije u vojsku. Čim se uključi riječ vojska u projekt, taj projekt ne dobiva zeleno svjetlo. Iako je to tako, imamo ozbiljne, imat ćemo ozbiljne probleme, osim ako ne riješimo, i ako ne riješimo te probleme, ne vidim kako možemo riješiti problem raspoređivanja tih borbenih skupina. Što se tiče programa CARD, mi pružamo mehanizam, dakle plana za razvoj kapaciteta i imamo i katalog zahtjeva Sve to priprema vojni odbor i stručnjaci u vojnom odboru, te se zatim to šalje za pripremu plana razvoja kapaciteta. u Europskoj obrambenoj agenciji. Mi pomno pratimo taj proces i to radimo kako bismo zajamčili da E, operativci budu ti koji odlučuju o potrebama i zahtjevima, a ne industrija. Dakle, to je glavno. Mi smo ondje u svakom koraku, jer oni koji se bave operativom u svim zemljama su važni, jer to se odlučuje na razini svih država članica i upravo oni će namesti zahtjeve, a ne industrija. Dakle, mislim da obavljamo dobar posao, brzo, to nije lako, potrebni su vam stručnjaci, a to je doista jedan zahtjevan i detaljan zadatak, ali brzo djelujemo, jer kartu će to pomoći i to je jedan od rezultata koji ćemo brzo ostvariti. To će se ubrzo testirati kao pesko to djeluje brzo i zadovoljni smo s time. Što se tiče situacije u Ukrajini, vojska Europske unije nije uključena nimalo u Ukrajini, sudjeluje u tom sukobu. Jedino što možemo napraviti kako bismo pružili podršku svojim partnerima jest da pozovemo E, njihove e, zapovjednike da nas informiraju. Dakle, nema misije, nema mandata, nema sudjelovanja u Ukrajini kad je riječ o našim snagama. Postoji civilna misija. To je jedno drugo područje. I ne mogu vam ništa reći o tome. A sad kako bih ja to riješio, kako bih riješio tu krizu, što se mene tiče, ja se bavim e, zaštitom Europe, a ne obranom Europe. I mi nemamo problema sa dakle, razvojem obrane Europske unije, jer smo s nato razjasnili u potpunosti da obrana Europe, za to je nadležan NATO, on je tu iznimno aktivan, a zaštita Europe jest stvar Europske unije i mi smo tu isto također aktivni jer se bavimo migracijama e, na nadzorom granica, protuterorističkim djelovanjem i tako dalje. Dakle, podijelili smo e, tu nadležnost. Zbog toga vam ne mogu ništa reći dodatno o tome. I ja nisam vrhovni zapovjednik Europske unije. U Europskoj uniji takva titula ne postoji. Ja sam predsjednik vojnog odbora, a to je nešto drugo. Zapovjednik je nešto drugo, pogotovo vrhovni zapovjednik. On je odmah e, jedna stepenica ispod Boga, a ja sam samo jedan e, obični predsjednik vojnog odbora. Ali važno je da to postoji u našoj organizaciji, trebamo biti ponosni na to jer ja sam izabran, ja sam jedini dakle jedini vojni predstavnik koji je izabran, jer u vojsci se ljudi ne biraju, već se imenuju. I isto vrijedi i za NATO, ne samo za nas. Dakle, mi biramo e, predsjednika i to je iznimno važno i daje dodatnu moć toj osobi jer ona predstavlja 28 država članica, ali ne zapovjeda e, vojnim jedinicama. Eto tako je situacija. I također što se tiče Ukrajine, jedino što vam mogu reći je da pokušavamo uvijek biti svjesni kakva je situacija. Međutim, s obzirom da tamo nemamo misije i ne postoji politička e, volja za bilo kakvim sudjelovanjem, ne mogu vam ništa reći više o tome. Što se tiče ovih borbenih skupina i Ujedinjene kraljevine, njihova borbena skupina je e, predstavljala značajan doprinos ovom pitanju. Nažalost, ona će biti zamijenjena i doprinos Ujedinjene kraljevine našim misijama i operacijama, uključujući i operaciju Atalantu Dakle, sve će to biti zamijenjeno jer je Ujedinjena kraljevina odlučila, nažalost, napustiti Europsku uniju. I pronaći ćemo nova rješenja. Postoje druge borbene skupine iz drugih e, zemalja. Moram reći da je teško zamijeniti kvalitetu e, britanskih kolega koji su iznimno dobri i iznimno su profesionalni, imaju jako puno iskustva dugu tradiciju i iznimnu vojsku, to je kod njih već tradicija. Međutim, kao što sam e, rekao našim prijateljima kada su postavili to pitanje, nismo mi koji smo donijeli tu odluku, mi nismo donijeli tu odluku, već Britanci. I mi ćemo pronaći rješenje kako bismo ih zamijenili. To je tužno, ali to će se dogoditi. Generale, oprostite, htjela bih nešto dodati. Moram reći unaprijed da, nažalost, imamo još samo dvije minute, pa ću vas zamoliti da zaključite vaše odgovore, oprostite. Hvala, u redu. Što se tiče EDA, moram reći da ne mogu ništa reći vezano uz njezinu efikasnost. Gospođa Moderini je osoba koja bi trebala odgovoriti na to pitanje, jer ona je za to odgovorna. Ne mogu vam ništa reći o situaciji u Siriji, tamo nismo uključeni, pogotovo što se tiče na uključivanja Turaka u ovo područje. Ne znam što oni tamo rade, odnosno ne mogu na to odgovoriti. Što se tiče Vijetnama, da pokušavamo se uključiti, uključiti Vjetnam. Naše stajalište je ono što smo mi njima rekli i kinezima i svima rekli smo da želimo mirno rješenje u Južnom kineskom moru na temelju odluka UN-a i na temelju prava mora, odnosno pripadajuće konvencije UNCLOS. Ako se dobro sjećam, to je kratica. Dakle, to je ono što činimo u vezi sa konvencijom UN o pravu mora, to je temeljni tekst ali mislim da bi svi trebali sjesti za isti stol i razgovarati o rješenju. Vojna rješenja ne mogu se davati za političke probleme. To je nešto što se ne radi i mi to cijelo vrijeme govorimo. Politički problemi postoje, ali treba i pronaći političko rješenje. Ne možete dati vojno rješenje za politički problem. Što se tiče Bosne, To već traje deset godina, oni imaju vojsku koja funkcionira, ali nemojte zaboraviti na lojalnost ljudi. Oni su lojalni svojim zajednicama i mi ne znamo do koje mjere će ta vojska biti nepristrana. To je nešto o čemu trebamo razmisliti. Mi vršimo osposobljavanje tamo, ali znamo kako su tamo e, e, snaga zajednice. Ljudi osjećaju pripadnost i lojalnost njihova, lojalnost usmjerena prema zajednici. To je ono što mi mislimo. Vrlo dobro surađuju s nama. Ali neki od njih neke njihove zajednice, dakle ne ljudi, a ne e, vojnici, oni vrše svoj posao, ali jasno je da politički vođe ponekad ne održavaju riječ i ne surađuju dobro zajedno. Tu treba pronaći rješenje, to je ponovno političko rješenje. Moje osobno viđenje toga, a stvarno na osobnoj razini, jest da se pokušava voditi tu zemlju na temelju Dejtonskog sporazuma. On je bio sporazum koji je zaustavio rat, a sada postoji ustav. E, taj ustav je stvarno potreban. Potrebne su nove institucije, nove ustavne odredbe. Treba poraditi na tomu kako bi oni shvatili kakva je situacija sada. Ali Dejtonski sporazum je bio samo sredstvo da se zaustavlja, zaustavi međusobno ubijanje, ali sada je nova situacija. E, ljudi trebaju ponovno e, osmisliti vlastite međuodnose, ali to je moje osobno viđenje i nema nikakve veze sa političkim inicijativama koje se donose na tom području. Hvala generale. Zahvaljujem eh, srdačno na vašoj prisutnosti na ovom ovaj, razmjeni gledišta i sa našim zastupnicima. Bilo je vrlo zanimljivo. Želimo vam sve najbolje u preostalih deset mjeseci eh, kad budete još uvijek na dužnosti. Zahvalni smo vam što ste dali doprinos djelovanju Europske unije. Zahvaljujem. Molim pljesak za generala. Thank you. Uh, Hvala. Molim vas da ostanete u sali. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda i važnim govornikom. Please be seated. Molim vas da zauzmete svoja mjesta počinjemo odmah sa sljedećom točkom na dnevnom redu. S nama je uvaženi gost, general pukovnik, umirovljeni general pukovnik eh, Bugarske vojske, zamjenik ministra obrane Republike Bugarske. To je zemlja koja trenutno eh, ima predsjedništvo Europskom unijom ovih šest mjeseci čast mi je i zadovoljstvo što mogu pozdraviti generala pukovnika Atanasa Zaprijanova na naš sastanak odbora sede. Čast nam je što ćemo s vama imati razmjenu gledišta i raspravu i što ćemo čuti nešto o bugarskom predsjedništvu. Želim vam dati riječ kako biste predstavili vašu viziju i razvoj događaja vezano uz europsku zajedničku sigurnosno obrambenu politiku. Htjela bih da nam date pregled planiranih aktivnosti predsjedništva Bugarske Europskom unijom. Ta zemlja se nalazi u regiji koja je vrlo važna i dobiva veliku podršku od nas. Već smo dosta razgovarali o sigurnosti na Crnom moru i na cijelom tom području. tu smo također se dotaknuli nekih tematika koje su vezane uz Zapadni Balkan i to će sigurno biti jedan od prioriteta bugarskog predsjedništva. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što danas mogu govoriti pred ovako iskusnim e, zastupnicima odbora koji je direktno uključen u e, pitanja obrane Europske unije i sigurnosti. Dozvolite mi da vam predstavim prioritete bugarskog predsjedništva vezano uz obranu. U području obrane Formulirali smo četiri prioriteta za bugarsko predsjedništvo Vijećem Europske unije. time želimo pokazati kontinuitet i dosljednost u odnosu na prioritete trojke Estonije i Austrije. Istovremeno imamo specifične ciljeve koje odgovaraju našoj viziji. Prvi prioritet e, je aktivna podrška za provedbu globalne strategije Europske unije iz prioriteta u području sigurnosti i obrane. Nastavljamo sa naporima da razvijamo inicijative koje dolaze iz Europske globalne strategije. Zato se želimo angažirati u razvoju PESCO-a u području obrane i želimo pokrenuti prve projekte, a to je pitanje od velikog političkog i javnog interesa. Veliki izazov za našu državu je prilagodba uredbe o uspostavi europskog programa za razvoj e, obrambene industrije koji je od velikog značaja za kapacitete u Europi općenito. Naš cilj je da ova uredba brani interese države članice i da daje poticaje za sudjelovanje MSP-ova koji bi trebali sudjelovati u skladu sa pravilima koje se tiču korištenja sredstava. To je od velikog prioriteta za naše predsjedništvo i o tome ću nešto više reći kasnije. Naš drugi prioritet je podrška razvoju eh, vojnih kapaciteta Europske unije. Naš je cilj da razvoj eh, kapaciteta i plan eh, upotpunimo i da pomažemo u koordiniranoj godišnjom pregledu ovog područja. Kao važan faktor je geopolitička sigurnost u regiji. To je zašto imamo treći prioritet, to je stabilizacija sigurnosti u Zapadnom Balkanu. Imajući na umu prioritete i perspektivu Zapadnog Balkana, mi se koncentriramo na sigurnost Zapadnog Balkana. Ova rasprava je započela tijekom predsjedništva, a austrijski i rumunski kolege će nastaviti ovu raspravu. Vjerujem da je to velika šansa da imamo važna dostignuća i plodonosne rezultate u sklopu e, sigurnosne suradnje u Europi. Kako bismo izbjegli uh, uh, dupliranje, trebali bismo imati bolju dosljednost uh, u politikama u području obrane između NATO-a i Europske unije. To je razlog zašto naš četvrti prioritet jest jačanje suradnje između Europske unije i NATO-a u svijetlu Varšavske deklaracije. Znate da većina država članica Europske unije su također članice NATO-a i zato izbjegavanje dupliranja je važno e, i to je temelj za dobru suradnju ovih država i također je dobra prilika za uštedu novca poreznih obveznika. U novom paketu za suradnju između Europske unije i NATO-a imamo i dalje implementaciju mjera u duhu Varšavske deklaracije. E, stavljamo naglasak na praktičnu suradnju u ovom području. Kako bismo surađivali na postizanju ovih prioriteta, Bugarsko predsjedništvo i Vijeće Europske unije planiraju organizirati 28 e, događaja u Bugarskoj pardon, 16 u e, Briselu i 28 događaja u Bugarskoj. To će biti neformalni sastanak ministara obrane, seminar na visokoj razini o mogućnostima za izgradnju kapaciteta i podršku država Zapadnog Balkana, konferencija na visokoj razini o tehnologijama i e, industrijskoj suradnji u Europskoj uniji i o takozvani dani kibernetičkih inovacija. Imamo mnoge izazove i mogućnosti koje su pred nama u izgradnji Europske obrambene unije. E, jačanje sigurnosti Europi je nešto što svi trebamo, to je obavezno. E, države članice smatramo da će biti e, zamašnjak samo ako budu organiziran, definirale europsku razinu ambicije unutar institucija. Inicijative koje sada postoje jasno pokazaju da države članice europske institucije su već krenule e, u tom smjeru. Ipak treba pojasniti koliko brzo države članice žele izgraditi Europsku uniju za obranu i sigurnost i sada je pitanje do koje mjere su spremne anticipirati, a ne reagirati na strateški kontekst i koliko smatraju da je europska sigurnost europska odgovornost. Bugarska priznaje sve ove izazove u izgradnji Europske obrambene unije i postoji opasnost da dođe do regresije, do nacionalizacije i do autoritarnije Europske unije. Kako bismo izbjegli ove probleme, trebamo se suočiti sa ključnim faktorima koji su stalna prijetnja, a to je populizam u Europskoj uniji na nacionalnoj i regionalnoj lokalnoj razini e, inicijative i politike koje su pokrenute proteklih godinu dana su mogućnost da krenemo u pravom smjeru i moramo međusobno si pružati potporu i jačati e, strukture planiranja. Mislim da je general Kostarakis o tome već govorio. I to sve u sklopu zajedničke sigurnosne obrambene politike. Moramo imati e, e, pregled koordinirane politike i pokrenuti PESCO, o tome sam već govorio. A za države koje žele više investirati trebaju i dalje surađivati na ambicioznim projektima i stvoriti multinacionalne jedinice. Osim toga pokretanje Europskog obrambenog fonda koji bi dao podršku novim kapacitetima i istraživanju bilo bi prioritetno. Vanjska i unutarnja e, suradnja u području sigurnosti mogla bi omogućiti bolje razumijevanje među državama članicama o tome što nam treba za postizanje budućih ciljeva. U buduće bi se trebali koncentrirati na inkluzivnost i na ambicioznost u PESCO-u i o, na podršku kroz adekvatne financijske instrumente. Uspjeh PESCO-a će ovisiti najviše o dostupnosti financijskih poticaja za države članice koje surađuju. PESCO bi se trebao temeljiti na ključnim projektima koji pokrivaju kapacitete i dimenziju suradnje. Prvo pokretanje prvih 17 projekata je nešto što nas ohrabruje. Bugarska će sudjelovati u tri od ta programa i E, sigurno ćemo sudjelovati i u većem broju naknadno. Bugarska priznaje važnost koordiniranja pregleda nacionalnog planiranja obrane kako bismo imali bolji odgovor kod planiranja vojnih akcija i kako bismo bolje raspravljali o financiranju vojnih operacija Europske unije. Hvala na pažnji. Generale, ministre, zahvaljujemo na vašem sveobuhvatnom izlaganju, uvodnom izlaganju za ovu našu raspravu. Znam da e, su mnogi tražili riječ. Gospodin Galer sada prvi ima riječ. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem, pozdravljam ministra koji je danas došao na sastanak našeg odbora vi ste ovdje samo ne samo na početku ove godine, nego na početku vašeg predsjedanja. To je prvo predsjedanje za Bugarsku, tako da je vjerojatno novo iskustvo. Razgovarao sam sa drugim državama koje su prvi put imale predsjedništvo sada i svi su mi rekli da postoji život i nakon prvog predsjedništva, dakle ne brinite se. Mi smo upravo aktivirali PESCO i svi, sve priloge koje dolaze uz to, sve aktivnosti koje se sada pokreću su poznate. Vi ste sada u nezahvalnoj situaciji što morate vidjeti kako će to funkcionirati. PESCO, CARD, Europski obrambeni fond, e, razvoj kapaciteta, sve su to pitanja koja su sada e, na stolu i treba ih koordinirati postoji logična sekvenca. Card je na vrsta pregleda kojim ćemo mi vidjeti što zapravo imamo, čime raspolažemo, ali saznaćemo i što onda trebamo. Projekte treba identificirati kao projekte u području istraživanja ili u području razvoja kapaciteta. Treba odrediti što su. A proračunski postupak je nešto što će nas zanimati plus 20% od iduće godine. Vi već imate zapravo ideju kako će razna tijela imati koordinaciju. Mislite li da u tome već postoji svjetlo na kraju tunela? Hoće li vijeće stajati iza toga u suradnji sa komisijom? kako će se upravljati pitanjima obrane, e, kako će postupati komisija, kako vi vidite njihovu poziciju. To je strukturalno pitanje, ali sada pitanje je vašeg položaja. E, vi ste na Crnom moru, Turska je južno od vas. Ona sada zapravo vodi invaziju u Siriji. S jedne strane, Turska je članica NATO-a, ali mislim da nije u nadležnosti NATO-a da poduzima ovakve akcije. Kao e, pažljivi promatrač, e, ako vijeće nema stajalište, ne znam kako će biti. E, Bugarska možda ima, dakle Rusija je se nezakonito približila Krimeji na Crnom moru, Krimu, pardon. Što se tiče vaše reakcije u e, praktičnim e, pitanjima. Kakva je vaša suradnja, na primjer, sa Rumunjskom e, na obali Crnog mora? Postoji li neka organizacija s drugim partnerima kako bi se bolje promatrale aktivnosti Rusije na tom području? I da ne zaboravimo Ukrajinu, Postoji li možda neke dodatne aktivnosti sa Ukrajinom u vojnom pogledu? Hvala. Claire Moody, potpredsjednica u pododboru. Hvala vam, hvala vam što ste došli ovdje na naš odbor i što ste nam predstavili svoje gledište. Nekoliko stvari ste spomenuli, jedna od tih je PESCO, o čemu je upravo kolega govorio. Ovdje biste ste govorili o projektima koje se trenutno provode. I čuli smo jedan komentar da su ti projekti dosta kratkoročni, dakle jednom kad se uspostavi PESCO, kad se uspostavi ta suradnja. Ali imate li nekih zamisli o tome kako bismo mogli imati dugoročnije projekte u okviru PESCO-a koje bismo mogli ostvariti tijekom bugarskog predsjedništva? Isto tako me zanima, vezano ono što ste spomenuli, o populizmu i o nekim izazovima koje imamo, čak i u vrlo demokracijama u ovom trenutku. Dakle, čula bih rado još nekoliko detalja što se tiče toga što mislite napraviti po tom pitanju tijekom vašeg predsjedništva. Hvala, gospodin Picula. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja također vas pozdravljam, gospodine generale i zamjenike ministra i želim vam sve najbolje tijekom predsjedništva Vijeća Europske unije i želim da svakako pripremite put i za Hrvatsku koja će isto tako za nekoliko godina po prvi put imati predsjedništvo. Ja dolazim iz najmlađe države članice Hrvatske koja je djelomično smještena na području Zapadnog Balkana i vrlo mi je drago što je jedan od e, prioriteta bugarskog predsjedništva upravo to kada se o tome da osnažimo povezanost između Europske unije i svih tih država, njih šest na području Zapadnog Balkana, koji imaju zajedničku vanjsku politiku i žele jednog dana postati članicama Europske unije. Znamo da je to teško, ali znamo i da je to važno za europski projekt. Zatim, isto tako, naravno, kada govorimo o obrani, ne mogu vas ne priupitati i rado bih se tu nadovezano što je rekao gospodin Gali na njegovo pitanje. Kako gledate na trenutni utjecaj koji je prisutan, e, koji je snažan, koji nije uvijek zdrav na području Zapadnog Balkana. Smo vidjeli protiv nekog godina koliko taj utjecaj može biti otrovan i vrlo konkretno smo to vidjeli e, na političkom planu, dakle, i taj odnos Turske i Rusije na području Zapadnog Balkana. Imate li neke zamisle o tome kako možete potaknuti Rusiju i Tursku da ne podriva zdrav utjecaj drugih država i da podupre uopće na neki način projekt, da podupre projekt e, pristupanja tih država Europskoj uniji. Hvala vam gospodine Franzulica. Hvala vam gospođo predsjednice, dobrodošli ministre. Spomenuli ste suradnju sa rumunskom vašim sjevernim susjedom na području sigurnosti obrane i to je spomenuo jedan naš kolega. Svakako vidimo da dolaze do osnaživanja bez presedana vojnih kapaciteta Rusije na području Crnog mora. Već sada postoji velika teža između ruskih vojnih i sigurnosnih kapaciteta te kapaciteta NATO Saveza Europske unije, nažalost. to je isto tako i zbog sporazuma iz 1936. koji zabranjuje stranim brodovima da provedu više od 21 dan na Crnom moru, maksimalno šest brodova i tako dalje. Zatim u jednom trenutku, kao što znate, Rumunska je predložila Bugarskoj i Turskoj da NATO-ove snage na Crnom moru se na neki način e, odupru i naprave protutežu ruskim, ruskom kapacitetu na Crnom moru. Mi bi trebali se više baviti Crnim morem, a trebali bismo promotiti ponovno rumunski prijedlog. To bi trebali učiniti i naši saveznici, jer inače smo u potpunosti u defenzivi uzevši obzir posebice i utjecaj Rusije, nezgodan utjecaj Rusije na Krimu, Tamo su doveli nove, više borce, najnovije generacije boraca, e, iškadil, rakete, e, sustave S-400 i sada će i e, Turska također se nabaviti taj isti sustav S-400, Grčka to već ima i kao mislim da bi Zapad trebao nekako djelovati. A kao što sam rekao, Bugarska je dio zapadnog svijeta te promiče zapadne vrijednosti. Hvala vam. Nema daljnjih zahtjeva, pa bih stoga ja postavila svoje pitanje. Vi ste, gospodine ministre generale, govorili o prioritetima vezanim u Zapadni Balkan. Imamo nekoliko država koje imaju stvarne probleme sa utjecajem Rusije. i to je danas vrlo aktualna tema sa ruskom propagandom i sa utjecajem te propagande na društvo. Kada govorimo o jednoj državi, Srbiji, državi s kojom usko surađujemo na nizu područja i računamo na to da ćemo tu državu još i više približiti Europskoj uniji, se tu doduše javlja taj jedan problem Naime, imamo e, dosta sveobuhvatnu vojnu suradnju sa Rusijom, uključujući i uzavši u obzir neprijateljske aktivnosti Rusije, da imamo to strateško komuniciranje, tu propagandu, kad kad to zovemo informacijskim ratovanjem. Imamo agresivan stav, te nezakonito pripajanje Krima, prisustvo u regiji Crnog mora. A prije toliko vremena smo vidjeli da je došlo i do zajedničkih vojnih vježbi. između Bjelarusa, Ruske federacije i Srbije i to blizu teritoriju Europske unije. Kakvi su vaši planovi? Kako možemo Srbiju približiti više Europskoj uniji? Da isto tako kako možemo pokušati nagnati Srbiju da ograniči svoje kontakte i svoje vojne aktivnosti sa Ruskom federacijom. Hvala vam, izvolite ministre. Dajem vam riječ. Uh, thank you. Thank you, Madam Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Rečeno mi je da sjediti pred bugarskim obrambenim odborom da je najteža stvar na svijetu, ali vidim sada da je biti ovdje pred pod odborom za sigurnost i obranu u Europskom parlamentu isto toliko teško. Hvala vam na vašim pitanjima i na vašim razmišljanjima o europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Da krenemo od gospodina Galera o koordinaciji mnogobrojnih aktivnosti, razvoj kapaciteta, koordinirana godišnja revizija obrane, industrijski program. Ako razmišljamo i govorimo na teorijski način, onda vidimo da tu postoji određen red Dakle, ako provodimo samo vojno planiranje, onda bismo prvo trebali krenuti od prijetnji, trebali bismo imati scenarije, zatim kapacitete i tako dalje. No, budući da živimo u e, izazovnom i dinamičnom sigurnosnom okruženju, mislim da bismo trebali paralelno razvijati različite inicijative te pokušati naći koordinaciju među tim aktivnostima. Mislim da je to prava politika u ovom trenutku. Zbog toga ne smatram da ima tu neka kontroverza vezano s to da se razvije pesko, a da se ne dovrši kard prije toga. Zašto? Zato što nismo od nule krenuli s tim. Sve države članice Europske unije i sve članice NATO saveza imaju već e, dugoročno iskustvo sa e, vojnim planiranjem. Zapravo svaka država zna koji su joj trenutni kapaciteti, dobro zna koje su, neustaci. Imamo inicijalne planove za izgradnju naših vojnih snaga te e, za to da, se, da sve te nedostatke. Evo mogu vam reći bugarsko iskustvo kada se radi o tome da se odaberu pravi projekti s e, kojima možemo na kojima možemo onda raditi u okviru PESCO-a. Primjerice, jedan od glavnih uvjeta je bio taj da je Bugarskoj potrebna e, da su Bugarskoj potrebni takvi kapaciteti te da može isto tako e, svoje resurse dati e, u suradnji sa drugim e, nacijama. Trebamo imati kolektivni pristup prilikom izgradnje kolektivnih kapaciteta. Mislim da je to pravi e, politički pristup danas. Jer su neki kapaciteti toliko skupi i jedna jedina država nema dovoljno novaca da ga uloži u to. Zahvaljujemo i komisiji što je, zahvaljujemo odboru što je glasao za uredbu, jer se onda europska financijska sredstva mogu sada iskoristiti za programe industrijskog razvoja e, sa područja obrane i to će zapravo ohrabriti države da više međusobno surađuju. Drugo pitanje o Turskoj. Turska je za nas veliki izazov Turska je jedna od najvećih susjednih država Europske unije, ali isto tako i e, izravna susjedna država Bugarskoj. Dijelimo zajedničko more i granicu s Turskom. Zbog toga se je bugarsko predsjedništvo se na odnos između Europske unije i Turske. Kao što znate, Turska igra važnu ulogu kada se radi o tome da se zadrži kontrola nad eh, priljevima migranata. Oni u svojoj državi imaju 3 milijuna izbjeglica iz eh, Iraka i Sirije na svom teritoriju. Turska je vrlo težak susjed, ne samo za Bugarsku, već isto tako i za Europsku uniju. Mislim da trebamo ostaviti otvorena vrata političkog dijaloga na svim razinama i da je to e, pravilni način da se obračunamo s tim izazovom. Jako cijenimo u Bugarskoj obećanja iz Turske. Oni se drže tih obećanja, pomažu nam e, pri kontroli e, europske granice između Bugarske i Turske i pri zaustavljanju e, nezakonite migracije. Ukrajina, Ukrajina je veliki izazov. kriza i ruska invazija u Ukrajinu na Krim, to je problem. To nije dakle interni problem. To je problem koji je uvezan izvana, iz Rusije, Ukrajinu. Nakon pripajanja Krima, a to je spomenuo jedan zastupnik Europskog parlamenta, um, i rekli ste da Rusi osnažuju svoju vojnu prisutnost na Krimu i da to mijenja i odnos moći na Crnom moru. Ja se u potpunosti slažem s vama. Zbog toga moramo politički podržavati Ukrajinu kao Europska unija e, sa svim raspoloživim sredstvima i naravno NATO savez mora isto tako odigrati svoju ulogu koji, koji jako podržava Ukrajinu kada se radi o izgradnji obrambenih kapaciteta te o reformi e, vojnih snaga Ukrajine. Pesko. Dugoročni projekti da, mislim da će PESCO biti uspješna suradnja. Znamo da neki sumnjaju u PESCO, ali uzevši u obzir da svatko treba obaviti svoju domaću zadaću, a to je Bugarska već učinila, i uzevši u obzir sve te kalkulacije, sve te procjene koje smo napravili prije nego što smo se priključili e, u ta tri projekta koje sam malo spomenuo, pokazuje da PESCO može doprinijeti osnaživanju obrambenih kapaciteta Europske unije. I to zato što je Europi potrebno osnažiti svoje vojne kapacitete. Ne možemo se oslanjati samo na kolektivnu obranu NATO saveza. Mislim da je to politički kriva odluka. I ako to napravimo, da nećemo moći ispuniti zahtjeve iz globalne strategije i političke ambicije Europske unije, da bude jedan jedinstveni e, globalni akter. Nažalost je vojna snaga i dalje važna. A vojno natjecanje je svaki dan sve jače i jače. I postoje neke države, ne mogu, neću reći e, neprijatelji ili supanici, poput Rusije, Kine, koji osnažuju svoje strateške kapacitete i svoju vojsku a u slučaju Crnog mora će to promijeniti stratešku ravnotežu na tom području. I ako po pitanju tehnologije izgubimo vodeću ulogu, ako izgubimo vodeću ulogu po pitanju vojnih kapaciteta, onda e, će Europska unija biti u lošoj situaciji. Mislim da toga trebamo biti svjesni i zbog toga je bugarsko predsjedništvo dosta političke pažnje usmjerilo na zajedničku sigurnosnu obranu politiku Europske unije. Kao što sam rekao, vrijeme izmiče, vrijeme jako brzo teče i ne možemo ništa odgoditi. Moramo biti organizirani, moramo se više uzatočiti na učinkovita ulaganja, kada se radi o izgradnji modernih e, e, vojnih kapaciteta sa najnovim tehnologijom ako želimo biti konkurentni, ako želimo doprinositi e, strateškoj vojnoj ravnoteži na svijetu. Zapadni Balkan, da. Zapadni Balkan je područje koje Rusija i Turska jako zanima. Rusija pokušava tu ponovno povratiti svoj utjecaj kojeg je izgubila e, nakon raspada Sovjetskog saveza tog autoritarnog sustava, ali sada je Rusija u jednoj drugačijoj situaciji, pokušavaju ponovno obnoviti veze s nekim državama te utjecati i na e, unutarnje politike u tim državama. Za nas je jedan od prioriteta taj da dođe do integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju, jer je Zapadni Balkan u samom srcu Europe. Da Zapadni Balkan bude pod utjecajem neke druge međunarodne sile bi značilo da je Europska unija u poteškoćama i zbog toga moramo vladama i političkim silama te običnim građanima u svim tim državama pokazati tu europsku perspektivu i da se brinemo za njih. A najbolji način kako ih možemo uvjeriti u vrijednosti Europske unije je taj da izgradimo zajedničke gospodarske projekte Znate koliko je za bugarsko predsjedništvo važno to pitanje izgradnje e, transportnih koridora, izgradnje infrastrukture i energetske, energetskih poveznica kako bismo samo putem prijevoza i energetske opskrbe mogle sve te države e, povezati e, sa opskrbnim lancem Europske unije. Što znači da marimo za Zapadni Balkan, ali i oni bi naravno trebali obaviti svoj dio posla trebali bi modernizirati e, svoje unutarnje političke sustave i trebali bi ispuniti zahtjeve Europske unije u smislu kriterija za pristupanje Europske unije u budućnosti. Ako to propustimo učiniti, onda će da, Rusija i Turska iskoristiti tu priliku i povećati svoj utjecaj u ime svojih nacionalnih interesa, naravno, a protiv Europske unije. Gospođo predsjednice, što se tiče Crnog mora, spomenuli ste koliko je važno Crno more. To je spomenuo i rumunski zastupnik e, u parlamentu. E, Bugarsko je jako važna ta ravnoteža, e, to je ta neravnoteža do koje je dovela Rusija. NATO savez je tu pravilno reagirao mi smo svakako podržavali e, ono pojačano prisustvo skoro na pomjeri. Imamo sada više NATO aktivnosti na području Crnog mora. Bugarska ne podržava da se stvori trilateralna vojna pomorska snaga između Bugarske, Turske jedne države, jer čak i ako stvorimo takvu flotu, nećemo promijeniti e, tu težu. Treba nam više prisustva NATO saveza, a ne veću prisutnost e, priobalnih država. Zbog toga je važno da NATO savez bude tamo, da se više vidi na Crnom moru NATO-ova zastava. Ali broj brodova od te tri države je mnogo niži od broja ruskih brodova i zbog toga nam je potrebna flota NATO saveza, e, stalna, prisust, flota da dođe na Crno more i oni to i čine redovito, a postoji taj rumunski prijedlog zbog kojeg sada radimo na jednoj inicijativi za obuku pod vodstvom Rumunske, u što smo uključili i vojne e, vježbe, vojne površke vježbe na Crnom moru. I mislim da tu radimo sve ono što smo mogli napraviti do sada, ali kao što znate Bugarska je tekako podržava taj novi odjel koji će se uspostaviti e, na jugoistočnoj Europi i isto tako e, imamo i e, jednu multilateralnu flotu koju podržavamo. Ako se situacija pogorša u budućnosti, onda možemo razmišljati i o većem vojnom prisustvu NATO saveza ili pak o suradnji i koordinaciji među tri države članice NATO saveza na Crnom moru. Ruska propaganda. Mislim da se ruska propaganda temelji na lažnim vijestima. Oni to radi u mojoj državi. Pokušavali su utjecati na lokalne i predsjedničke izbore u Bugarskoj. Mislim da to čine i u mnogim drugim državama. I toga što se toga tiče, mislim da Europska unija tu usvaja prave mjere, stvara tijelo stručnjaka koje je sposobno obračunati se sa tim novim oblikom propagande, sa tim novim aktivnostima. To je vrlo važno. E, na tom području nam je također potreban odgovor koji će biti koordiniran. Moramo se više koordinirati. Moramo također koristiti u tu svrhu ne samo javna tijela, već trebamo i privatna poduzeća uključiti u to. mislim na uslužna poduzeća što se ti, koji se bave informacijsko-komunikacijskim tehnologijama koje nam mogu pomoći e, pri identifikaciji lažih vijesti koje u biti uništavaju moral e, građana Europske unije i stvaraju osjećaj nezadovoljstva sa trenutnim političkim vodstvom te na taj način podržavaju ruske ambicije da uništi demokracije Europske unije i da promiče autoritarne režime i autoritarni stil vladanja. Znamo da ne postoji na svijetu niti jedna autoritarna država koja je dugo potrajala. Autoritarni sustavi su vrlo učinkoviti u kratkom razdoblju, ali dugoročno ne mogu izgraditi e, dobar život za svoje građane. I zbog toga mislim da je ruska propaganda i da su te ruske lažne vijesti doista nešto što e, može utjecati na europske demokracije i na kvalitetu života u Europi. Spomenuli ste, gospođo predsjednice, e, vježbu zapad e, da to je bila provokativna vojna vježba usmjerena protiv e, članica NATO saveza i država članica Europske unije. Proglašena je obrambenom vježbom, ali kao bivše vojno lice i e, kao osoba koja je pročitala scenarije Siguran sam da su iskoristili te scenarije samo kako bi prikrili stvarne namjere. Dakle, da to ne bude samo obrambena vježba, već da to budu i e, ofenzivne vojne vježbe i vojne aktivnosti, što nije dobro. I kako da kažem, to pojačava sukobe e, na tom vojnom forumu između Europske unije, NATO saveza i Rusije s druge strane. Politički dijalog kojeg sada provodi NATO savez, ali i Europska unija je pravi put, ali taj dijalog treba poduprijeti sa vojnom snagom, moramo biti pripravni. I zbog toga je važno to pitanje modernizacije vojnog kapaciteta Europske unije. To je najbolji odgovor na te provokativne politike od strane Rusije. Okay, and the last question, our neighbors west... I posljednje pitanje odnosi se na naše e, susjede na zapadu, na Srbiju. Srbija mora dakle donijeti odluku, oni pokušavaju balansirati između Europske unije, između vrijednosti Europske unije i europske perspektive s jedne strane, te e, prijateljstva s Rusijom s druge strane. Brine nas Dakle, brine nas, brine nas odnosi između Rusije i Srbije, jer je Rusija susjedna zemlja i brije nas, brine nas dakle, nabava, odnosno e, pružanje oružja, e, odnosno migova, i ako se Srbija želi e, pridružiti Europskoj uniji mora e, reintegrirati obrambene planove i suradnju e, ispojiti ih sa državama članicama Europske unije, a ne sa Rusijom. Isto vrijedi i za unutarnju politiku Srbije. Mi ćemo sa, Srbija, surađivati i imamo jako dobre odnose između naših vojnih snaga i pozvali smo ih i oni zapravo često i sudjeluju u vojnim vježbama koje na bugarskom teritoriju predvodi NATO. To je ispravan način za izgradnju vojne kulture između NATO-a, odnosno europskih država i oruženih snaga e, Srbije. I to je dobar način interakcije Srbije s nama tijekom tih vojnih vježbi, jer E, oni vide u tom trenutku kako je to za njih dobro i to je jedan od praktičnih koraka kojima podupiremo europsku politiku, odnosno promičemo i e, budućnost Srbije, odnosno buduću europsku perspektivu Srbije. E, hvala, možda sam nešto i propustio, možda sam propustio odgovoriti na neko pitanje. Nemamo danjih komentara naših zastupnika. E, ministre, ako dopustite, imam jedno dodatno pitanje koje je također povezano sa Zapadnim Balkanom, a dijelomice se odnosi i na šire susjedstvo. Tijekom naših e, rasprava sa visoko pozicioniranim predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje smo doznali e, da postoji postoje pilot projekti, odnosno postoji suradnja između NATO-a i EU, pogotovo u području kibernetičke sigurnosti država kao što su Bosna i Hercegovina, Moldova i Tunis. Dakle, te zemlje su spomenute, odnosno E, to bi bile zemlje u kojima e, koje su podobne za takvu suradnju, odnosno takve pilot projekte. Možete li možda nešto reći o toj e, mogućoj suradnji? Jer sljedeća tema na dnevnom redu je vojna mobilnost i naravno to je dobro područje za suradnju EU i NATO-a E, u razdoblju nakon Varšavske deklaracije. Dakle, zanima nas kakav je razvoj situacije u tom području. Jer imamo još, e, ostalo nam još malo vremena. Thank you, uh, Zahvaljujem predsjedateljici. Što se tiče projekata, za kibernetičku sigurnost. kibernetička sigurnost je jedno posebno pitanje. Kao što znate, NATO je odlučio da je e, domena, da je kibernetička domena peta domena po redu kada je riječ o e, vojnim aktivnostima, jer kibernetički prostor je budući prostor e, za ratovanje. I to je također i prostor sadašnjeg e, ratovanja. Jer svaki dan smo e, svjesni koliko se aktivnosti odvija u tom kibernetičkom prostoru. Kada je riječ o kibernetičkim e, aktivnostima koje uključuju partnerske države, u NATO postoji Dakle, unutarnji stup za kibernetičku sigurnost i kibernetičko planiranje i kibernetički prostor kao prostor za borbu e, je zapravo potaknuo NATO da provede planiranje za kibernetički prostor i da izgradi kibernetičke kapacitete ne samo za obranu, već i da kibernetičko planiranje uključi u operativno planiranje. Dakle, tijekom tijekom vježbi NATO implementira mjere kibernetičke sigurnosti. Dakle, to je jedan unutarnji aspekt, a vanjski aspekt uključuje sigurnost sa zemljama partnerima. Ako želimo uspjeti i nositi se s izazovima u kibernetičkoj domeni, onda nam treba e, što veći broj prijateljskih zemalja koje će sudjelovati u toj vježbi i kako bismo proveli e, zajedničke mjere, kako bismo se zaštitili i kako bismo svojim partnerima pomogli da sami sebe zaštite od takvih e, aktivnosti. Mislim da je to dobra politička odluka da se u borbu protiv e, takvih kibernetičkih aktivnosti i kibernetičkog kriminala uključe i zemlje partnerica. Mogu zapravo reći da je riječ o kibernetičkom ratu koji traje dan, upravo danas. Zatim e, pitanje vojne mobilnosti. To je doista važno. Vojna mobilnost važna je ne samo za obranu Europske unije, već i za kolektivnu e, obranu NATO-a. I vojna mobilnost najbolji je primjer e, kako Europska unija i NATO mogu surađivati. Jedan od najvećih izazova te mobilnosti jest, e, jesu zakoni unutarnje zakonodavstvo država članica jer za to su nadležni e, nacionalni parlamenti i to pitanje dakle ne mogu riješiti isključivo članice NATO-a, već se to mora riješiti zajedničkim sudjelovanjem NATO-a i članica Europske unije. I dakle mi sada predsjedamo vijećem, izuzetno smo optimistični kada je riječ o ovom o tom projektu više od 20 država sudjeluje u tom projektu i mi ćemo moći u različitim domenama vojne mobilnosti koja prelazi granice, se baviti dakle i e, zakonodavstvom, tu, je uključena e, granična policija, e, sustavi za prijevoz zatim i porezne agencije koje su nadležne za kretanje robe i ljudi preko granica. Taj projekt zapravo će predstavljati najveći doprinos e, zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici jer će nam taj projekt omogućiti da što je brže moguće E, napredujemo i da premještamo vojnu imovinu, vojna sredstva iz jedne države u drugu kako bismo se e, uspješno nosili sa izazovima, e, borili protiv terorizma i nosili s prirodnim katastrofama, ali isto tako i kada je riječ o vojnim prijetnjama mi možemo premještati vojne jedinice i kako bi one služile kao sredstvo odvraćanja e, za potencijalne neprijatelje koji nas možda žele napasti. Hvala generalu, hvala vam e, i mislim da su vaši Vaše posljednje napomene bile izuzetno dobar uvod u našu sljedeću temu na dnevnom redu, a to je e, zapravo jedan veliki panel na kojem će sudjelovati pet panelista. Riječ je o suradnji EU-a i NATO-a u području vojne mobilnosti. E, želim zahvaliti u naše ime e, čitavom bugarskom predsjedništvu, a posebno zamjeniku ministra obrane Bugurske. Bugarske. Hvala vam što, što ste sudjelovali na našem sastanku. E, dakle, s vama su i vaši delegati bili i hvala vam na ovoj e, razmjeni gledišta na tome što ste nas informirali i želimo vam puno sreće e, i uspjeha tijekom predsjedanja. Naravno možete računati na našu pomoć. Molim vas da zaplješćemo ministru. Hvala. Molim vas e, ostanite u prostoriji jer odmah krećemo sa sljedećom točkom na dnevnom redu.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 Colleagues, once more, welcome Kolege, dobrodošli još jednom eh, na današnju sjednicu. Posljednja točka na dnevnom redu u okviru jutarnje sjednice jest suradnja Europske unije i NATO-a u području vojne mobilnosti. Danas imamo veliki E, panel s uglednim govornicima. Za početak želim vam predstaviti predstavnike dvije važne europske institucije. Arnu Molinar je viši stručnjak za pitanja obrambene politike u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. On će E, održati izlaganje o iznimno važnoj temi. Zatim je tu predstavnik komisije, direktor Herald Reuters, on je direktor uprave B za ulaganja inovativan i održiv prijevoz i MOVE. Zatim imamo visoko rangiranog predstavnika NATO-a, e, Timo S. Koster, koji vam je dobro poznat i on je već prije sudjelovao na sastancima našega pododbora i govorio u ime NATO-a. S nama je i visoko rangirani predstavnik i zapravo inicijator gospodin Hans van Santen, zamjenik direktora za međunarodne poslove pri upravi za politiku nizozemskog ministarstva obrane. I posljednji, ali nikako najmanje važan, jest predstavnik EDA, Europske obrambene agencije. Dobro ga poznajete, on je zamjenik direktora u Europskoj obrambenoj agenciji, gospodin Jean Juri Marti. On je već sudjelovao na našim sastancima i s njime smo se susreli kada je naše izaslanstvo bilo u posjetu Europskoj obrambenoj agenciji i sudjelovali smo i tamo na raspravama. Kolege i e, kolegice, imamo ograničeno vrijeme. Neću sada duljiti i dajem riječ gospodinu Arnu Molinaru. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Dat ću vam kratak uvod o vojnoj mobilnosti, reći zašto je to tako važno pitanje, visoko na našem dnevnom redu i zatim ću reći nešto o samom procesu, a zatim prepustiti riječ ostalim kolegama na panelu. Prvo poboljšanje vojne mobilnosti europski je problem i tu Europska unija može dati veliki doprinos. To je područje na kojemu EU može pomoći ispuniti realne potrebe država članica. To se uklapa u e, veću politiku jačanja e, sigurnosti i obrane u okviru globalne strategije kako bismo u današnjem izazovnom e, sigurnosnom okruženju pružili bolju zaštitu. Cilj jest olakšati i ubrzati vanjsko razmještanje i unutarnje kretanje vojnih jedinica, osoblja i imovine, odnosno materijala diljem Europske unije. To je visoko na dnevnom redu od prošle godine kada su države članice oglasile e, alarm zbog regulatornih prepreka koje e, onemogućavaju i otežavaju prekogranično kretanje i tako otežavaju mogućnost zajedničkog djelovanja, a također se time povećava ranjivost i troškovi. Počeli smo raditi na tome i to je iznimno kompleksno pitanje i e, to reflektira, e, o, tome ću govoriti zapravo i panelisti danas. To je područje koje moram, u kojemu moramo u potpunosti poštovati nacionalnu nadležnost i suverenitet kada je riječ o kretanju vojnih snaga preko državnih e, teritorija. To je također jedno horizontalno pitanje koje uključuje sigurnosnu zajednicu, promet, carinu i tako dalje na nacionalnoj razini i razini Europske unije. To je i multidimenzionalno pitanje jer uključuje kretanje e, zrakom, kopnom i morem, a svako od tih područja ima vlastite relevantne dionike i specifična pitanja. E, da, što se tiče kompleksnosti, fokus naših napora jest da pomognemo državama članicama, ali tu je i potreba za održavanje e, dijaloga sa relevantnim partnerima u e, određenim okvirima. Važna je komplementarnost sa NATO-om. I želim i to istaknuti. NATO doista na tom području ulaže velike napore, a Europska unija ima vlastite alate koje NATO nema i najvažnije i najbolje rješenja se mogu pronaći samo kroz zajedničku suradnju. Naravno, e, pritom treba e, se pridržavati načela e, koja su temelj te suradnje. Također postoji i važan politički i praktični interes, primjerice američke snage koje su raspoređene u Europi, to se može riješiti bilateralno sa SAD-om. Što se tiče samog procesa, kako je trenutačno stanje i naravno dat ću priliku i drugim kolegama da kažu nešto o tome. EDA E, se bavi dugi niz godina ovim pitanjima i nakon zahtjeva država članica mi smo uspostavili ad hoc radnu skupinu i vjerujem da će predstavnik iz EDA više reći o tome. 10. studenog 2017. komisija i visoka predstavnica donijeli su zajedničku komunikaciju o poboljšanju europske vojne mobilnosti unutar Europske unije, a želi se time ukviriti ovo pitanje na europskoj razini i definirati put prema naprijed. Imamo tri ključna područja koja smo definirali. To su pitanja infrastrukture, pitanja povezana sa e, propisima i pravna pitanja, te hibridne prijetnje. Sve to treba dodatno razviti na temelju vojnih e, zahtjeva i to trebaju, to je zadatak država članica. Sljedeći korak koji smo identificirali jest eh, da komisija i visoka predstavnica osmisle akcijski plan do ožujka 2018. koji bi se temeljio na ishodima, odnosno rezultatima eh, ad hoc radne skupine u EDA. U prosincu prošle godine države članice koje sudjeluju u pesco dakle u studenom i prosincu, države članice koje sudjeluju u PESCO su odredile potrebu za projektom u tom području nakon e, obvezujućih, nakon što su se odlučile za neke obveze. Nizozemska se ponudila da bude predvodnica i Hans van Zanten će reći više o tome. Nadalje, EU, NATO, EU i NATO su u prosincu odlučile da će vojna mobilnost biti područje suradnje u sklopu zajedničke deklaracije, a to ima smisla kao što sam već ranije objasnio. Što se mene tiče, E, rad ad hoc skupine i EDA je važna jer je to temelj za akcijski plan koji će predstaviti komisija visoka predstavnica. Taj rad obavlja se na uključiv način, e, identificiraju se pitanja na kojima se treba dodatno raditi. Uloga Europske službe za vanjsko djelovanje je naravno dati podršku visokoj predstavnici i na taj način doprinijeti koherentnom pristupu Europske unije u odnosu na ovo pitanje. Dakle, radi se o suradnji sa institucijama, službama, državama, članicama u vijeću, a također je važno promicati e, dobro koordinirano nastavno djelovanje unutar PSQ-a i naravno koliko je to u okviru naših e, nadležnosti. I konačno, i tu ću se zaustaviti, želim istaknuti da je Europska služba za vanjsko djelovanje e, voljna surađivati i dalje sa Europskim parlamentom i e, radujem se e, vašim pitanjima. Hvala. Thank you very much. Hvala. Zahvaljujem gospodine Molenar. A sada bih da htjela dati riječ gospodinu rujcersu iz e, Glavne uprave za mobilnost i transport, mada znamo da se ovdje ne radi o području zajednice što se tiče ovog pitanja. E, tu bi trebalo svakako podcrtati nadležnost država članica. Direktore, imate riječ, izvolite. Hvala predsjedavajuća, dame i gospodo, dobar dan i od mene. Sigurnost europskih građana je prioritet i u govoru o stanju Unije prošloga rujna predsjednik Juncker je naglasio mogućnost da se stvori e, do 2025. Europska obrambena unija. Mislim da Europska unija e, takva da želi zaštititi svoje građane od nepredviđenih događaja u pogledu sigurnosti. Brzo kretanje e, vojnika i opreme zaustavlja se zbog pravnih i fizičkih barijera i zbog toga dolazi do lošeg učinka na mobilnost E, vojnih objekata. Zato je moguće i potrebno stvarati sinergije. 10.11.2017. kao što je rekao gospodin Molenar, visoka povjerenica i e, predsjednik komisije usvojili se zajedničku komunikaciju koju su uočili područja na kojima bismo mogli djelovati. E, trebali bismo poboljšati postojeće strukture kako bismo poboljšali mobilnost tako trebamo stvoriti prekograničnu mrežu transporta, poboljšati ulaganja, poboljšati proceduralna pitanja, na primjer e, kretanje robe kroz granicu i također poraditi na drugim aspektima. E, također trebamo shvatiti kako dalje, kao što je rekao kolega prije mene. Na temelju trenutnog rada kojeg čine države članice, a drago mi što će gospodin Vansane o tome govoriti kasnije, EDA je također trebala uključiti e, u suradnju sa NATO-om. A komisija i visoka povjernica će podasrti akcijski plan u trećem mjesecu 2018. godine i to, kao što se vi predsjednica rekla, treba će dobiti podršku država članica. Predložit ćemo akcije, identificirati aktere koji će zajedno surađivati e, na komplementaran način s ambicioznim e, ciljevima, vremenskim rokovima, kako bi se pitanje mobilnost riješilo unutar Europske unije. U području transportne infrastrukture, koja je poda pod nadležnost opće uprave za mobilnost i transport, moramo identificirati koji su zahtjevi E, kojima ćemo poboljšati vojnu mobilnost, a to će prvo učiniti vojna zajednica. <clears throat> Nakon toga u drugoj fazi ćemo usporediti zahtjeve sa TNT parametrima, identificirati e, nedostatke i shvatiti e, gdje te mreže TNT su spremne za korištenje vojne svrhe i morat ćemo na toj bazi zajedno raditi. Nakon toga na temelju to, te identifikacije zahtjeva, analize nedostataka i kartiranja morat ćemo također shvatiti gdje trebamo ulaganja za vojne svrhe e, koje bi mogle biti s dvojnom namjenom. to želim naglasiti jer u većini slučajeva to bi sve moglo biti korisno i za civilne svrhe. I posljednja faza je kvantifikacija troškova. U tom smislu dvojna namjena infrastrukture će također biti od koristi državama članicama, istovremeno će biti od koristi za vojnu mobilnost. Predsjednice, mislim da će u budućnosti nakon akcijskog plana biti više prilika kad ću moći vas obavijestiti o razvoju u tom pogledu i nadam se da ću surađivati tjesno sa mnogim akterima u tom području e, gdje su neki novi akteri, a neki već dobro poznati moramo identificirati koja zakonodavni okvir Europske unije koji već postoji može biti koristan u rješavanju ovog problema i u uspostavljanju prave obrambene unije, kao što je rekao govornik prije mene. Hvala. Hvala vam, direktore, na ovom izlaganju. Ova tema postaje stvarno vruća sa e, ruskom agresijom na Krim i aneksijom Krima i razvojem e, istočnog dijela NATO-a. I zato pravi problemi se sada pokazuju kad imamo raspoređivanje e, postrojbi u baltičkim državama. E, došlo je do nekih promišljanja o tome, sada je došlo do novog razvoja događaja u jugoistočnom dijelu Europske unije, u Rumunjskoj gdje se fokusiramo e, što se tiče Zapadnog Balkana na Crno more i na cijelo to područje. Dakle, e, slika je puno šira od same Europske unije i zato ćemo trebati dodatne korake kojima ćemo riješiti taj problem unutar Europske unije. To smo shvatili i tijekom posjeta odbora SEDE pri nato zapovjedništvu nato Vidjeli smo to i u mnogim drugim zapovjedništima mm, prilikom naših misija. Direktor e, Koster, e, čast nam je zadovoljstvo što vam možemo dati riječ na ovom našem sastanku odbora SEDE. Izvolite. Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem što ste me pozvali. To nije prvi put e, da sam ovdje s vama i stvarno mi je zadovoljstvo što ponovno mogu razmjenjivati gledišta sa članovima ovoga odbora. Predsjednica je već govorila o sigurnosnom miljeu koje se mijenja i Zbog toga ćemo i mi trebati nešto mijenjati u vojnoj zajednici, e, pogotovo što se tiče vojne mobilnosti. Htio bih naglasiti da se ne radi samo o Rusiji i njihovim aktivnostima na istoku, zbog čega dolazi do promjena. Vojna mobilnost tiče se toga da budete spremni e, premještati kapacitete, na primjer, na jug gdje postoji mnogo nesigurnosti i nestabilnosti. Morate biti sposobni postrojbe i opremu prebacivati i preko Atlantskog oceana jer jedan od naših e, saveznika je najveći pružatelj e, ovakve vrste resursa. Što se tiče mobilnosti, mi smo identificirali nju kao ključni zahtjev za brzo primjenjivanje. Na Varša, u Varšavi 2016. na prošlom samesti, samitu naši politički vođe su govorili o NATO i naglasili da trebamo biti prisutni u istočnoj i južnoistočnoj Europi, na Baltiku, Poljskoj, limit, ograničena je prisutnost e, i nekim drugim morima a to treba kombinirati sa mogućnostu da brzo e, e, postrojbe. Ne radi se samo o borbenim skupinama, nego i o e, nacionalnim e, obrambenim kapacitetima za pojedine države. I borbene skupine bi trebale biti pojačano prisutne a nekada se radi o bilateralnoj e, prisutnosti Europske unije SAD-a u sklopu inicijativa ED, Ali ovo brzo, e, brza provedba je samo vjerodostojna kao odvraćajuća mjera ako možemo raspoređivati e, opremu i ljude vrlo brzo u rokovima koje smo odredili u našim planovima. Ovdje pocrtavamo opremu zato što je to teže od prenošenja ljudi jer EasyJet i druge kompanije lako mogu prevesti ljude, ali e, prijevoz opreme je veći izazov. Važno je priznati to da e, premještaji koje mi predviđamo bi se trebali događati u vrijeme mira. Što se tiče infrastruktura, ona treba biti dostupna, moramo imati zakonodavstvo koje će funkcionirati. Moramo osigurati da će se sve događati u normalnim okolnostima, u miru. Ne možemo donositi zakone koje ćemo onda koristiti u vrijeme krize. Infrastrukturu možemo koristiti samo u vrijeme mira, to treba uzeti na umu sve što pripremamo e, priprema se za situaciju mira. Imamo četiri područja na kojima trebamo poraditi. Drugi govornici su vam već spomenuli ta područja. To su infrastruktura. Moramo poraditi i na zakonodavstvu i postupcima, pogotovo graničnim postupcima. Moramo poboljšati transportni kapacitet i također prilagoditi naš zapovjedni lanac logistici. Govorit ću sada pojedinačno o ovim područjima. Što se tiče infrastrukture, govornik prije mene već to spomenuo, važno je da infrastruktura u cijeloj Europi e, bude funkcionirajuća. Govorimo o prijevozu kopnom, morem i zrakom. Moramo biti u stanju upravljati e, prijevozom teške vojne opreme. To su uređaji, odnosno prijevozna sredstva koja imaju mnoge tone, e, prilično su teška i znato je važno način na koji ćete e, dizajnirati, odnosno projektirati i onda izvesti tu infrastrukturu. mi smo počeli raditi na takozvanom poznavanju situacije. To ne znači da ćete odmah izgraditi, na primjer, most ili cestu, nego znači da ćete prvo učiniti pregled infrastrukture, a na to e, ne znam mnogo o tome što se događalo u državama Varšavskog pakta 90. godine su se stvari promijenile, ali nije još postojala potreba kartiranja infrastrukture. Isto to je vezano uz hladni rad. Sjećate se, 20 godina je Rusija, barem tako smo mislili, razvijala se kao strateški partner NATO, a ne kao natjecatelj. Dakle, mi trebamo prvo shvatiti kakva je infrastruktura u istočnoj Europi. Osim toga, moramo tu infrastrukturu po potrebi i poboljšati. Kolega prije mene vrlo jasno rekao što smatra da je zajednički interes, a što bi mogu biti zajednički napor Europske unije. Mi imamo standarde i vojne zahtjeve i oni bi se trebali uzeti u obzir na razini Europske unije i na razini pojedinačnih država članica. To bi bilo korisno jer NATO nije građevinska tvrtka kao što znate. E, oni koriste civilnu infrastruktura samo ako je potrebno. Što se tiče postupaka i zakonodavstva, postoje zajednički interes i zajednički napor sa EDOM mi imamo neke postupke koji su već u tijeku. Uspjeli smo nagovoriti pojedinačne saveznike da prilagode vlastito nakonodavstvo, na primjer diplomatsko odobrenje za prijenos e, streljiva i drugih e, vojnih resursa već postoji, ali treba još nešto učiniti. Ne radi se samo o zakonodavstvu, nego i postupcima morat ćemo se pozabaviti pitanjem granice i morat ćemo imati elektroničke obrazce koji će se brzo primjenjivati e, kako bismo e, glatko mogli prevoziti i prenositi opremu preko granice. Dakle, u dijalogu sa Edom pokušat ćemo pronaći najbolje moguće prakse i mislim da ćemo brzo napredovati u tom pogledu. Što se triče transportnog kapaciteta, mi nemamo dovoljno automobila, zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava za brzo pomicanje vojne opreme, tako da će trebati dosta ulagati u to. Imamo proces planiranja um, u sklopu NATO-a Gle, i moramo imati neke ciljeve u pogledu kapaciteta, moramo osigurati da se ti ciljevi kapaciteta brzo dostignu i da se provode kako bi se poboljšao transportni kapacitet. Ali još važnije od toga, moramo imati, osigurati dostupnost privatnom sektoru zato što e, dosta prijevoza se vrši u sklopu ugovora sa privatnim prijevoznicima, što je sasvim normalno na primjer, za veliku operaciju u Afganistanu e, mi smo imali suradnju sa privatnim e, tvrtkama, ali morate imati kvalitetne ugovore s njima, e, morate imati roro brodove i željeznicu na raspolaganju, vlakove. Infrastruktura je opet vrlo važna jer danas željeznica nije uvijek u vlasništvu države, nekada e, postoje koncesije, odnosno privatni vlasnici i kad dođe e, trenutak krize mi moramo znati kakva je situacija u pogledu željeznice unaprijed. Što se tiče zapovjednog lanca i nadzora, logistika je jedno od područja u kojem smo imali e, najviše rezova i zato trenutna vojna struktura koja je u NATO treba biti prilagođena, a nova struktura će imati kao karakteristiku to da se e, logistika uključi u zapovjedni lanac e, na razini zajedničkog upravljanja imamo velike logističke jedinice i što se tiče podrške imamo zajednički stožer kako bismo omogućili e, protok e, vojnih snaga unutar Europske unije. Također uspostavljamo takozvano e, pravo područje za zapovjedanje operacijama, kako mi to zovemo, ali što se tiče zapovjedanja moramo još nešto više učiniti. Moramo trenutno isplanirati e, bolju strukturu. Mi se nadamo da će tu strukturu u veljači potvrditi ministri obrane i da ćemo uz tu novu strukturu moći najaviti detalje o tome e, i to na samitu u E, srpnju. Želim još podcrtati jednu stvar koja je vrlo važna. Sve što sam sada spomenuo je vezano uz napore vlada. Unutar NATO-a se radi o ministrima obrane koji govore o vojnoj mobilnosti, ali što se tiče prelaza preko granica, koordinacija prijenosa, zakonodavstvo, sve te aktivnosti nisu u nadležnosti samo ministara obrane, niti na razini NATO, niti na razini e, država članica. Nećemo uspjeti bez međusobnog razgovara. E, ministri iz jedne domene moraju shvatiti koje su nadležnosti njihove, a koje njihovih kolega iz drugih resora. Hvala. Poštovani kolege i kolegice, e, sve je to vrlo važno u određivanju koncepta mobilnosti, a sada dajem riječ e, direktoru Hansu Van Santenu, zamjeniku direktora za međunarodne poslove pri Upravi za politiku Nizozemskog ministarstva obrane. Hvala, predsjedavajuća. Mi smo inicijatori, to je već rečeno. Možda bismo trebali reći nešto više o tome zašto smo pokrenuli ovaj projekt. Sve je započelo prošle godine, 2017. kad je prethodni ministar Hanes napisao pismo visokoj predstavnici Mogherini i e, gospodinu Domeku, e, glavnom direktoru EDE, kako bi opisao ideju vojne mobilnosti. To je trebalo biti takozvani vojni Schengen, E, tamo je opisano zašto je to jako važno i shvatili smo tijekom vježbi i tijekom prijenosa sredstava u Europu da postoji mnogo problema e, na granici vezano s infrastrukturu i tako dalje. I zbog tih problema ponekad su neki konkvoji čekali nekoliko tjedana na granici zato ništa nisu izmeli dozvolu za prelaza granice uzeli smo u obzir te probleme i vrlo brzo i ambiciozno krenulo se u rješavanje. Gospođa Mogherini je pokrenula prve korake, a mi smo onda odredili tri područja. Prvo područje, spomenuto je prije toga, je ad hoc radna skupina u EDI u Europskoj obrambenoj agenciji, a jučer smo zaključili izvješće o tome što su problemi u različitim područjima. To će biti temelj za izvješće komisije. To je prvo područje koje prilično dobro funkcionira. Dugo područje je projekt PESCO-a, to je već spomenuto. E, Peskova e, vojna mobilnost je dio Peskovog projekta to je vrlo popularno. Imamo 24 države članice koje sudjeluju u tome trenutno. Kikov sastanak e, ćemo imati 1. ožujka i tada ćemo se koncentrirati na čitav nizu pitanja. Još nemamo dnevni red, ali mogu reći da bismo htjeli nastaviti sa e, političkim guranjem ovoga pitanja koje treba biti visoko na listi naših prioriteta. E, to ne bi trebalo postati nešto što činimo samo tako, nego trebamo koristiti e, ovaj, e, ovu energiju koju smo do sada sakupili. Osim toga, trebamo vidjeti kakve korisne ideje mogu se stvoriti na nacionalnoj razini ili na regionalnoj razini. Na primjer, e, u sjevernom području se već o tome razgovara. Možemo mnogo naučiti od drugih država. Možemo također shvatiti što učiniti kratkoročno. Postoje neki ciljevi koje treba postići, e, to je za vijeće važno, ali i za e, summit NATO-a. To može biti od koristi za naše važne sastanke. To je PESCO bio. E, Europska i NATO, to je tema o kojoj će se kasnije govoriti. To je treće područje. Od Europska unija i NATO trebaju surađivati. Dvije stare želim spomenuti. Možemo imati uspjeha u tom pogledu samo ako surađujemo. Moramo imati inkluzivni pristup na ad hoc radnoj skupini. Imali smo države članice Europske unije, ali DG Move i DG SUD, Europska služba za vanjsko djelovanje, NATO, SAD, Švicarska, dakle svi su bili predstavljeni na tom sastanku. Postoji recept za uspjeh. To nije pitanje koje je samo relevantno u jednoj organizaciji ili u jednoj državi, nego je to relevantno pitanje za sve nas. Imamo zajednički interes da to uspije. Još jedno pitanje e, koje želim spomenuti ovdje je takozvani oktopus. Zato što se radi o pitanju koje obuhvaća mnogo podpitanja. Imate nacionalnu razinu, međunarodnu razinu. Nacionalna razina, to je pristup vlada obuhvaća organizaciju ne samo ministra unutarnjih poslova, ministra obrane, nego ministra infrastrukture i tako dalje. Ali onda postoje pitanja kao što su granice, carina, e, koje su nadležnost e, Europske unije, gdje Europska unija ima gotovo 100% nadležnost, a neka pitanja su između toga. Dakle, imamo čitav spektar različitih pitanja, neka su u nacionalnoj nadležnosti, neke u nadležnosti Europske unije, a neka u e, zajedničkoj nadležnosti i mi se moramo suočiti s time kad razmišljamo o tome kako nagovoriti države članice da e, surađuju, da čine ono što moraju činiti i kako možemo u vrlo kratkom vremenu donijeti potrebne promjene. To je vrlo zanimljivo pitanje, moram reći, i nadam se da ćemo već ovoga ljeta moći e, političkim vođama pokazati da smo nešto već riješili, naravno ne sve, jer e, treba ćemo čekati još dosta godina prije nego što se sve promijeni, ali naša ambicija to da damo praktična rješenja i to vrlo uskoro. E, sviđa nam se smjer kojim smo krenuli i e, svakako pozdravljamo buduće djelovanje. Hvala. Thank you very much indeed, director. Hvala vam lijepa, direktore. Sada bih dala riječ direktoru Žonu Juri Martiju iz Europske uvremene agencije. Hvala vam, gospođo predsjednice. I dobar dan s moje strane, dame gospodo. Hvala vam što ste Edu poslali na ovu razmjenu gledišta, budući da se tu radi o vojnoj mobilnosti, a to je nešto što je naravno e, visoko na našem dnevnom redu jer je to važno i za naše države članice. Mislim da je scena već jako dobro opisana, pa neću inzistirati na tome koliko je ta tema važna. Samo bih rekao da ovo nije nova tema za EDU. Države članice rade u okviru EDE e o kapacitetima za razmještanje, tako smo to zvali, to već nekoliko godina čine, ali prošle godine je došlo do velikog političkog zamaha sa ciljem da se ubrza posao u tom području sa naglaskom na vojnu mobilnost unutar teritorija Europske unije. I kao što je s pravom rekao jedan govornik, iz NATO saveza predstavnik e, da se to ne odnosi samo na vrijeme krize ili rata, već i na vrijeme mira kada moramo provoditi vježbe zajedno i zajedno e, trenirati. Dakle, imamo jednu radnu skupinu koja je u rujnu prošle godine uspostavljena e, u okviru pravečke skupine EDE, to je već rečeno, sa ciljem da se dobije pregled nad postojećim inicijativama, da se identificiraju nedostaci, te da se državama članicama predstave nalazi te vježbe sa vrlo praktičnom e, sa vrlo praktičnim i e, opipljivim putokazom i sa koracima koje treba poduzeti. Ta radna skupina, mislim ne mogu ju nazvati radnom skupinom Europske obrambene agencije, ali to je radna skupina čiji rad je olakšala EDA gdje imamo naravno stručnjake koji se bave vojnom mobilnošću iz država članica, oni su tu okupljeni, ali isto tako iz esvd a iz komisije, glavne uprave MU, glavne uprave TAKSUD, te EUMS-a i EUMC-a. E, to je ono što se to je nešto što se tiče cijele europske obitelji, vidite da to nadilazi vojnu zajednicu. Jer ono o čemu se ovdje radi nadilazi same nadležnosti Ministarstva obrane. Ali e, ta radna skupina je imala jasan mandat e, zaprimljen od e, država članica i stoga sadrži i ne EU igrače. NATO savez je naravno jedan od njih. Imamo i MCCE, koordinacijski centar za mobilnost, te isto tako i još neke partnere u kojima će šuti danas, dakle imamo dodatne neke neeuropske partnere i neke neeuropske države koje sudjeluju u radu te skupine e, kako bismo dobili sveobuhvatan pregled i e, analizu toga što treba učiniti kako bi se situacija popravila. I sada nakon četiri mjeseci dosta intenzivnog rada u okviru te radne skupine. Ona će uskoro objaviti taj očekivani putokaz na četiri konzolidirana područja da imamo posebne preporuke kako ići dalje, uključujući i to da imamo vodeće entitete za različite teme i e, vremenske rokove. Četiri je izgleda čaroban broj. Imamo četiri elementa koje nisu svi isto, iste strukture, ali isto sad rješavamo s njima i normalno je da ću ponoviti nešto onoga što je već rečeno, jednostavno zato što mi surađujemo na tim istim temama e, svaki dan i stoga je i normalno da imamo iste analize i e, iste ideje. Četiri spomenutih područja su dakle kao prvo pravni aspekti prekogranične mobilnosti. Cilj toga je da se uvede dosljednost između tih različitih zakonodavnih slojeva koje imamo, dakle nacionalna razina, europska razina i međunarodna razina. I već smo identificirali i specifične teme s kojima se trebamo prioritetno baviti. Drugi element su pitanja povezana sa carinom. Tu imamo e, carinski zakonik Europske unije koji je stupio na snagu u svibnju 2016. godine i s time imamo priliku da e, harmoniziramo, standardiziramo e, carinske postupke diljem Europske unije u svim državama članicama Europske unije i naravno na tom području e, ključnu ulogu igra Europska komisija zajedno sa državama članicama kako bi se trenutna situacija poboljšala. Treće područje tiče se vojnih zahtjeva i e, infrastrukture. To je područje gdje EUMS, e dakle vojno osoblje Europske unije i vojni odbor Europske unije trebaju preuzeti vodeću ulogu u uskoj suradnji sa NATO savezom. To je nešto što smo već čuli da je vrlo važno za NATO savez. Ali i na tom području postoji jedna snažna dimenzija koja se tiče dvojne namjene, kada sad je o tome da se kombiniraju vojni zahtjevi sa civilnom infrastrukturom u Europi koje bi vojska dakle htjela iskoristiti ili koju, bi ona morala iskoristiti i tu naravno vodiš ulogu igra glavnog prava MUV. Četvrto područje tiče se e, dozvola za prekogranično kretanje, tako smo mi nazvali taj četvrti naslov. To je nešto gdje možemo temeljiti naš rad već na postojećim e, dogovorima. Imamo e, jedan tehnički dogovor o diplomatskom odobrenju. Trenutno imamo tu 16 eh, država članica koje su se oko toga složili ali to se više tiče prije svega eh, zračnih mostova. E, sa ciljem da se to proširi sa dodatnim dogovorom, da se s time proširi područje primjene tog dogovora i da onda to pokrije isto tako i željeznice, ceste, eh, unutarnje plovne puteve, dakle da se to proširi izvan ovog trenutno, izvan ovog trenutno samo zračnog elementa. svi traženi nalazi i e, predloženi koraci će biti predstavljeni državama članicama. Isto tako i visokoj predstavnici te komisiji. I to e, negdje početkom veljače, čim e, upravljačka skupina daje svoje odobrenje za to. I to će biti naš doprinos akcijskom planu EU koji je već spomenut i za kojeg očekivamo da će se predstaviti u ožujku. Imati pregled na tim različitim problemima, na tim različitim pitanjima na koje se trenutno usredotočuje radna skupina je naravno svakako neophodno zato što je to prilika da se podigne razina svijesti o tome, da se uvede u to neka dosljednost, neka koordinacija, između te velike skupine različitih igrača. Naravno, to je samo prvi korak. Sljedeći odlučujući korak kojeg treba napraviti je naravno to da se onda reagira na te različite nalaze i da se popravi sama situacija. Sa strane Europske obrambene agencije mi smo mišljenja da e, što čim e, upravljačka skupina e, se složi oko toga da ćemo onda predložiti dakle, provedbu putokaza i e, uspostavljanje tih različitih aktivnosti. Još jedna druga aktivnost, još jedan drugi doprinos tome će naravno biti i projekti u okviru pesco pod vodstvom Nizozemske. Jer je vojna mobilnost jedan od onih 20 obveza koje su preuzele države u formatu PSH i to će naravno biti važan doprinos. Zaključak e, ovom uvodnom govoru bio bi taj da vjerujem da ste shvatili da je ovo složena tema, da ima mnogo e, dionika iz različitih sektora koji zajedno surađuju i da nam je doista potrebno da imamo taj e, dosljedan pristup kako bismo stvarili pozitivan rezultat. Moramo doista imamo kontinuirani politički pregled, kontinuirano vodstvo kako bismo tu napredovali. i kako bismo išli van samo te vojne zajednice, kako bismo okupili, držali na okupu sve te različite dionike. I naravno da smo mi spremni podržavati države članice sve dok one onda ne budu jednom zadovoljne sa postignutim rezultatom i s time vraćam riječ vama, gospođo predsjednice. Hvala vam lijepa, gospodine direktore. Imala sam pravo, ovo je bilo zadnje javljanje za riječ, ali ne najmanje važno. Dobili smo mnogo pojašnjenja o ovoj temi. Evo kolege, sada otvaramo raspravu. Gospodin Galer se javlja. Hvala vam lijepa na svim izjavama i doprinosima. E, dobili smo dobar uvid. I ova tema je svakako ne samo važna, već i tema na kojoj možemo početi raditi na vrlo praktičan način i to odmah. I tu ne počinjemo od nule, da tako kažem. Htio bih naglasiti također da je to u potpunosti u skladu sa e, godišnjim izvješćem o zsop gdje smo u stavku 33 jasno rekli da pozivamo na države članice da uspostave europski sustav za koordinaciju e, brzog kretanja e, vojne opreme, vojnog osoblja e, za ostvarenje ciljeva ZSOP-a. Imamo dakle tu i klauzule za solidarnost i države članice si moraju ustupati pomoć koliko god to mogu u skladu sa člankom 51 UN-ove povelje. E, Što više mi tu kažemo da pozivamo na komisiju da predstavi sveobuhvatni akcijski plan parlamentu i državama članicama i to do ožujka 2018. godine koji će biti u potpunosti u skladu sa trenutnim naporima u okviru NATO saveza. Moje prvo pitanje bi stoga bilo sljedeće. E, je li Europska komisija u stanju ispuniti taj rok iz ožujka hoće li moći predstaviti sveobuhvatni akcijski plan parlamentu? To je prvo pitanje. Drugo pitanje s njim u vezi. Mislim da smo se također u tom izvješću referirali na e, to da smatramo da e, bi predložena glavna uprava za obranu trebala imati nadležnosti kada se radi o e, prekograničnom slobodnom kretanju opreme i osoblja. Dakle, mene zanima dugoročno gledano može li glavna uprava MUV biti e, neka vrsta inkubatora dok se to sve ne uspostavi, ali možda to ne bi trebalo biti pri glavnoj upravi MUV. Glavna uprava MUV ima mnoge druge zadaće, pa me zanima eh, kako napreduju planovi da se osnuje glavna uprava za obranu, jer ako to ostane u glavnoj upravi MUV, onda bi neki mogli smatrati to čak i uvjedljivim kada bi se to tako nazivalo kao neki korak u napred, ali dobro, to je više šala. Moje pitanje povezano sa konkretnim radom vezano s to da se prebacuje vojni materijal. Spomenuli smo već da smo na zapavu imali sveobuhvatnu pokrivenost svih mostova, čak i vrlo malih mostova. Sjećam se tih e, oznaka, vojnih oznaka na svakom pa i mostu kako bi svaki vozač kamiona ili vozač tenka znao da može tu proći ili ne. Dakle, u EU imamo zakonodavne ovlasti. Za ne bi to bilo nešto za Europsku komisiju da izradi e, tu zakonodavni prijedlog i da i to u obliku uredbe, jer što se toga tiče nam je doista e, potreban jedinstven pristup, e, uniforman pristup i to je vrlo važna riječ ovdje. Dakle, to treba provesti do nekog razumnog datuma i onda bismo diljem Europske unije u jednom trenutku mogli imati takav takve vojne oznake na svakom mostu i mene zanima gdje tu konkretno se nalazimo. Mislim da bi to bilo iznimno korisno za razmještanje jedinica. I vi ste spomenuli prekogranično kretanje jedinica to se naziva mm, vojnim Schengenom skraćeno. Mislim da bi to također trebalo biti nešto na čemu trebamo raditi. Ja sam dosta star, pa se sjećam kada smo imali stare e, NATO-ve manevre gdje bi Amerikanci došli sa e, desetkama tisućama e, osoblja u Europu. Mislim da je to mm, bila vrlo brza aktivnost. Mislim da nisu tamo svi stali na granicama i udarali pečate. Dakle, mi imamo nove europske ovlasti. Zanima me mm, kako, kako izgleda tu, ta situacija. Imamo li e, neke naznake da će doći do tog vojnog šengena za osoblje uz ove sve druge odluke koje se provode. I još jedna mala opaska više za nas. Ako dobijemo taj sveobuhvat ako dobijemo to sveobuhvatno izvješće od komisije, bilo u koliko kasnije, mislim da bismo onda trebali tražiti i to da naš pododbor na to reagira. Jer ja sam svjestan da postoji jedan drugi odbor koji nema dovoljno posla i koji bi možda htio e, preuzeti vodeću ulogu na to. I mislim da ako dobijemo to izvješće od strane komisije, da onda trebamo mi vidjeti koji ćemo na to reagirati. Hvala, gospođa Jala Sender. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala i na toj prilici da imamo ovu raspravu o jednom temeljnom osnovnom dokumentu koji je e, svakako vrlo, vrlo važan. Dakle, to je ta komunikacija. Spomenuta je i mogućnost da bi odbor AFET htio dati na to neki prvi odgovor, prvu reakciju i mogli bi imati jedno usmeno pitanje sa rezolucijom u vezi sa tim akcijskim planom. Jer je uvijek vrlo dobro posebno se pozdraviti one dokumente koje već dugo iščekujemo i e, zbog kojih će uvijek doći do velikih rasprava. Kao prvo bih se obratila gospodinu Molenaru jedno veliko pitanje na sve zakuplja trenutno, to je pitanje Brexita. Mene tu zanima kako Europska obrambena agencija gleda na to. To je sve naravno povezano i sa povijesnom eh, sa povijesnim prisustvom Ujedinjene kraljevine. A kada govorimo o infrastrukturama, neću sada govoriti o tome koje infrastrukture moja zemlja Španjolska ima zajedničke sa Ujedinom kraljevinom, iako je to vjerojatno isto tako važna tema. Zatim čestitam na ovom izvrsnom dokumentu. Želim odgovoriti na ono što rekao gospodin Galer. Naravno da i u dobi mira trebamo zajedno surađivati, a mobilnost i e, logistika su vrlo važne teme. i moramo sada se odmah baciti na posao te pripremiti stvari. A istodobno moramo biti svjesni toga do kojih će dodatnih prednosti doći ako osnažimo i poboljšamo infrastrukturu. Moje pitanje je sljedeće. Što se tiče financiranja, Kako vi zamišljate da će izgledati financiranje? Kakve će tu biti okolnosti? Govori se o Europskoj investicijskoj banci, govori se o kreditima, kada se radi o takvim eh, hitnim slučajevima eh, koje imaju vezi i sa dodatnom vrijednošću europske obrane. I zatim kao drugo infrastruktura. Bitan je zakonodavni dio bitna je kibernetička sigurnost, ali naravno da je bitan i onaj operativni dio. Potrebni su nam zrakoplovi, vlakovi, brodovi. A u jednom trenutku ćemo morati razmišljati o tome kako da se to sve ostvari. Za mene je um, to je bila jedna novost čuti da se vi ne bavite planiranjem. Dakle, zanima je kako će izgledati ta suradnja. Dakle, buduće vojne operacije, kako će one izgledati. Govorili ste isto tako i o toj mogućnosti da imamo tu neke pozitivne elemente, e, operativne prirode i zatim gospodin Van Santen, vi ste rekli da bismo mogli nešto naučiti od nordijskih država i mene zanima što vi konkretno po time svačate. Gospodin Koster je govorio o jugu, ne samo o istoku. Mi smo tu e, vrlo aktivni što se tiče suradnje. I eto, to bi bila moja pitanja. Hvala vam lijepa, gospođo Jala Sender. Ja bih isto tako postavila pitanja kao redovni e, član u pododboru. E, jedno pitanje bi moglo bilo biti to da sada s na vrijeme koristimo taj izraz vojni Schengen. Tijekom prošlog sastanka parlamentarne skupštine NATO Saveza smo čuli primjedbe glavnog tajnika NATO Saveza, gospodina Stoltenberga, o tome. On nas je tražio da ne upotrebljavamo zapravo taj pojam i mislim da je to dosta ispravno zato što tu razmišljamo o tome kako na neki lakši način povećati mobilnost jedinica unutar Europske unije, što je potrebno kako bismo se obranili, ne samo kako bismo se zaštitili i ne samo eh, zbog ZSOP-a, već isto tako iz eh, eh, razloga koji su povezani sa čistom obranom, a to je nešto što je više u nadležnosti NATO saveza, kao što smo i danas imali prilike čuti prije koje i sad, to je rekao predsjednik Vojnog odbora Europske unije. Rekao je da se kod europskog djelovanja više radi o zaštiti, a kada govorimo o tome da se izbjegnu udostučenja, onda moramo znati da je obrana više u nadležnosti NATO saveza. Svaki dan e, nakon one izjave predsjednika Junkera slušamo i o obrambenoj uniji. Moje pitanje je usmjereno ka direktoru Kosteru i isto tako ka direktoru Reutersu, te vjerojatno se tiče i direktora Martija. Što se tiče toga kako da to razriješimo, i koje su perspektive za nas kako možemo izgraditi koncepte sa vanjskim jedinicama Europske unije, dakle s jedinicama koje ne dolaze iz država, država članica Europske unije i onda jednom isto tako i primjerice jedinice Ujedine kraljevine i jedinice američke, kanadske jedinice, druge jedinice iz članica NATO saveza koje su već razmještene u Europi, prisutne su primjerice u Poljskoj, Rumunskoj, Baltičkim državama i drugdje. Naravno da uzimamo u obzir i tu dimenziju NATO prisustva tamo i potrebu da se poveća mobilnost kako vi gledate na to i mhm. posebice što se tiče te dvojne namjene? Neke stvari su jednostavno u nadležnosti Europske unije, a neke su još uvijek u nadležnosti država članica. E, pa evo, gospodo, e, krenut ćemo istim redoslijedom kao i e, vaše izlaganja. Izvolite, pa vam riječ, možete reagirati na naša pitanja. Gospodin Gale, još jednom, samo vrlo kratko. Mislim da smo namjerno e, pozvali govornike iz e, obje institucije, se tu radi o komplementarnosti. Ne radi se o tome tko ima koje nadležnosti, čije nadležnosti su isključive i tako dalje, nego se radi o komplementarnosti, a budući da NATO savez nema zakonodavne ovlasti, a mi imamo kao Europska unija te ovlasti da otvorimo interno granice možemo vidjeti u koje svrhe za robu, za ljude i nadamo se u budućnosti i za jedinice. Pa sam onda namjerno iskoristio taj pojam. Mislim da mi ne razgovaramo samo e, među nama, mi razgovaramo i prema javnosti. Svi znaju što znači Schengen, a ono što želimo postići je da naše jedinice u bilo koje svrhe, bilo da se radi o stvarnoj obrani ili da se radi o vojnim vježbama, se mogu slobodno kretati. Zbog toga sam ja namjerno iskoristio taj pojam, iako se namno taj pojam neće koristiti u nijednom eh, zakonodavnom tekstu, ali radi lakšeg svačanja sam to rekao zato što ljudi razumiju taj pojam Schengena i onda to mogu povezati sa tom vojnom sferom. Onda ćemo sada započeti sa gospodinom Molenarom. Hvala, hvala na pitanjima što se tiče vojnog Schengena. Razumijem da je ovo samo pojam da se opiše ta tema. Ključno pitanje je to da znamo što želimo postići, posebno kada se i opremi. Dakle, tu se ne radi zapravo o slobodi kretanja, nego bržem kretanju. Dakle, imat ćemo i dalje određene procedure s kojima ćemo moći provjeriti um, te jedinice kada prijeđu granicu. Dakle, nije kao da neće biti uopće kontrola i kao da ćete se kretati kako želite više se radi o tome da harmoniziramo tu proceduru i da to učinimo bržim. Dakle, razumijem da si možemo pripomoći sa tim pojmom, da je to ono što mislimo po, po time, ali upravo zbog toga smo rekli u prošlosti da nećemo koristiti taj koncept jer to pomalo zbunjuje. Što se tiče akcijskog plana, to je naravno zajednički akcijski plan eh, Europske komisije, visoke predstavnice i naravno uskoj suradnji sa glavnom upravom MUV. Mislim da e, tu posao dobro napreduje. Naravno, bio je važan i doprinos Europske obrambene agencije da dobijemo sve analize od njih i da vidimo što misle stručnjaci i države članice o tome koje bi bile prave aktivnosti. Sada to moramo sve pretočiti jedan dokument kojeg će onda moći kolegi usvojiti tijekom ožujka. Što se tiče glavne uprave za obranu, neću ući u tu raspravu, ostavit ću to kolegama što se tiče Brexita možda, to je bilo jedno direktno pitanje, da budem iskren. Te rasprave o Brexitu se kao takve vode u različitim formatima i stoga mi nismo recimo to tako uključeni u to, ali općenito rečeno mislim da je to onaj osjećaj e, koji se nalazi e, u svim tim raspravama, dakle taj da treba doći do značajno napretka, što znači da moramo raditi i s našim partnerima, to je i predsjednica rekla. Europska unija u suradnji sa NATO savezom, u suradnji sa partnerima kako bi ostvarila najbolje rezultate. Naravno, uz to sve trebamo ispoštovati sve e, postupke. Možda jedan kratki komentar o Atalanti. To je i dalje vojna misija Europske unije, pomorska misija koja je u tijeku. Naravno, to je nešto se odvija pred e, obalom Somalije, pa je to malo udaljeno od onih rasprava koje se na tom vode u ali zanimljiva je ta zamisao da kažemo da je naravno cilj te pomorske misije e, bio taj da se omogući slobodno kretanje i slobodna logistika na tim pomorskim linijama. Stoga je to sasvim dio te dimenzije slobode kretanja, ali to nije sasvim dio ovog koncepta na kojem radimo, gdje se više usredotočujemo na područje unutar Europe ali razumijem što, što ste htjeli reći. To je minimalno prisustvo, ali dalje je u tijeku i poslije razmišljeno o tome kako se mogu zaštititi brodovi i zanimljivo je to što ste rekli. Što se tiče Europske unije NATO saveza, neću se osvrnuti na to, ali dobro ste rekli da smo jako komplementarni, da se mnogo toga kao rad odvija na razini NATO saveza i što se tiče odvraćanja s europske strane. Možda imamo druge alate, druge instrumente koje možemo uključiti u taj rad. I na kraju krajeva radi se tome da pomognemo državama članicama, to sam pokušala naglasiti. Dakle, barem 22 države članice su u obje organizacije i stoga zastupamo njihove interese e, najbolje tako da surađujemo što više možemo, ali naravno pritom poštujemo nadležnosti pojedinih e, institucija. Gospodin se izvolite. Hvala. Mislim da je gospodin Molnar već e, rekao da taj akcijski plan dolazi u ožujku i mislim da ćemo to obaviti na vrijeme. Također su tu i važni događaj koji će se događati u proljeće i ljeto. Hoće li tu i biti Digi Defense, to ne znamo, vidjet ćemo, ali u ovom trenutku postoji potreba za koordinacijom između svih tih partnera kako bismo ostvarili rezultate za akcijski plan i kasnije u godini. Govorili ste detaljno o, o mostovima i kao što sam rekao, mi zajedno sa NATO-om i e EDA, EUMS-om e identificiramo te vojne zahtjeve da vidimo jesu li oni kompatibilni sa civilnim zahtjevima i do koje mjere u konačnici se može iskoristiti i za civilnu uredbu TNT. Sada imamo standarde za ceste, željeznice, e, luke, zračne luke i tako dalje. Prva analiza nam pokazuje da postoji niz zahtjeva za vojsku, e, a to bi bilo korisno i kao dvojna namjena i za civile. U jednom trenutku mi ćemo ih integrirati u uredbu TNT i to je jedan dobar način optimizacije e, tog e, aranžmana dvojne namjene. Što se tiče pitanja, ova analiza je trenutno trenutno se provodi jer imamo važnu uredbu i instrument za povezivanje Europe kojima se financira e, dakle lansiranje TNT mreže i mislim da bi bilo dobro da i znamo kakvi su vojni zahtjevi istovremeno jer 24 milijarde eura koje će se uložiti u TNT treba uložiti optimalno i dakle znati što za, kako to se uklapa sa E, vojskom. I dakle ne smijemo čekati, to trebamo učiniti vrlo brzo, odnosno kako bi smo imali rezultate, rezultate i za civilnu i za vojnu e, namjenu. Hoće li to ulaganje u konačnici dovesti do određenog e, obrambenog fonda, fonda za obranu, to treba vidjeti, ali način na koji imamo instrument za povezivanje Europe, to je zapravo model koji je E, jako dobar i koriste ga države članice parlament dakle i komisija e, i mislim da bi se mogao iskoristiti i kasnije dakle ne smijemo e, ići pogrešnim redoslijedom prvo trebamo napraviti identifikaciju a onda i implementaciju gospodin Kosta će govoriti o drugim temama jer to nije povezano sa TNT-om dakle vozni park i druge teme. Da ću prepustiti drugim panelistima. Hvala direktoru Kosteru. Direktor Koster, e, dakle samo, e, meni su upućena bila samo dva pitanja. Prvo, e, vježba mapiranja, nisam siguran koja je poveznica sa operacijom Atalanta, ali želim reći da i NATO i EU, ali i E, e sad, Europsko zapovjedništvo ima baze podataka koje sadrže detalje o infrastrukturi. I nijedna od baza podataka nije još kompletna. Najbolje što možete učiniti je zapravo usporediti ono što znate. Dakle, moramo vidjeti koliko mi znamo o infrastrukturi, koliko drugi akteri znaju o infrastrukturi, a ne da počinjemo e, od nule. Prvi korak prema potpunom razumijevanju stanja infrastrukture jest komunicirati s drugim akterima koji imaju svoje baze podataka jer na taj način možete upotpuniti znanje koje imate i tu ostvarujemo dobar napredak. Što se tiče takozvanog vojnog Schengena, tu smo već tu je rečeno sve što je trebalo reći, to je pomalo zbunjujući pojam, ali dodao bih da iz političkih razloga zapravo je puno bolje naći jedan neutralni pojam, a ne tražiti jednu organizaciju da počne primjenjivati e, pojam druge organizacije. Dakle, to je jedan i politički važno pitanje. Vojna mobilnost je, zapravo služi svojoj toj svrsi i dobro funkcionira. Što se tiče određenih e, propisa i regulative, nadovezao bih se na e, ono što je rekla predsjednica. Mi u NATO imamo ne toliko zakonodavstvo, ali imamo određene postupke koje mogu koristiti i drugi korisnici. Naprimjer, operacija ISEF koja traje više od 10 godina koristi obrazac za ovjeru dobara F3O2 obrazac i to nisu koristili samo NATO-ovi saveznici, već i više od 25 partnerskih država koje su sudjelovali u toj operaciji. Dakle, kada i ako Europska unija počne razmišljati o obrazcu ili postupku za e, ovjeru vojne, vojne robe u Europi, onda bi može, možete vidjeti koliko, će na, koliko bi naš obrazac, naš postupak mogao poslužiti vama umjesto da počinjete od nule. I još nešto moramo e, cijeniti da, je, da nije riječ samo o zakonodavstvu koje prelazi granice, već postoji jako puno pravila u pojedinačnim državama koja nisu e, pogodna za e, dobru vojnu mobilnost, primjerice u Njemačkoj. E, kamioni se ne mogu vikendom ne mogu voziti ako se radi o nekome tko prevozi tešku opremu, onda takav kamion može e, obavljati takav prijevoz samo između, 12, između ponoći i jutro eh, <clears throat> tijekom radnog tjedna. Dakle, tu je riječ o prijevozu opreme tijekom mira, a što je eh, s takvim zakonodavstvom. Država poput Njemačke, koja je u sredini europskog kontinenta, će morati razmisliti o tome, a određene nadležnosti nisu federalne nadležnosti već e, počivaju na određenim bundes e, zemljama. Dakle, to je, oprostite što sam baš odabrao vašu zemlju za primjer, ali dakle, ne radi se samo o zakonodavstvu i prelasku granica. E, hvala. Direktor Van Santen, hvala što se tiče ovog posljednjeg pitanja. E, imam nekoliko primjera iz nizozemske što se nas tiče. To nije samo središnja nadležnost ministarstava, već je to i nadležnost primjeće gradonačelnika Rotterdama. On ima vlastitu nadležnost, zatim društvo koje je zaduženo za upravljanje lukom, ima svoju nadležnost. Dakle, ne radi se samo o središnjoj vladi, već i o lokalnim vlastima i što se više time bavite, onda vidite koliko je to kompleksno. Ne, to ne vrijedi samo za Njemačku, već i za sve naše e, zemlje. Imali smo pitanje o nordijskim zemljama. Neke, ja sam e, posjetio, e, prisustvovao sam sastancima tih ad hoc skupina gdje, se, gdje su se izlagali primjeri iz tih zemalja. Neke zemlje su im organizirale stvari jednostavno na bolji način od drugih druge države imaju regionalnu suradnju, nordijska suradnja primjerice, i one već razgovaraju o tim pitanjima. Dakle, ponekad se može od drugih zemalja izvući korisna pouka i nadam se da ćemo upravo to mi učiniti na našem sastanku, odnosno da ćemo koristiti pametne primjere, najbolje prakse i vidjeti kako to možemo primijeniti i u drugim državama tu je bilo pitanje o tome postoje li dovoljno političke volje. Da, u ovom trenutku svakako i to sa svih strana i postoji fleksibilnost. Međutim, moramo e, sada e, zadržati taj dobar zamah i zato želimo iskoristiti sastanke Peskova i vidjeti kako možemo e, dodatno stvoriti, odnosno stvoriti dodatnu političku volju. Ali želim i vas također zamoliti, jer ne radi se samo o nacijama pesco već i vaš e, odbor može učiniti nešto više kako bi potaknuo političku volju i riješio brojna pitanja o kojima danas raspravljamo. Hvala, hvala vama. E, direktor Marti, izvolite. Hvala predsjednice i hvala na pitanjima. Što se tiče ove rasprave o Schengenu i o nazivima, pojmovima, u to neću ulaziti, jer zapravo je riječ o razini ambicije koju želimo postaviti kada je riječ o vojnoj mobilnosti. Koliko sam shvatio od e, država članica, cilj nije spriječiti države članice da imaju kontrolu nad eh, vojnim resursima koji ulaze na njihovo državno područje. Dakle, ne želimo nikome oduzeti kontrolu, već se radi o tom, o sljedećem. Kada se na političkoj, donese, političkoj razini donese odluka, onda se mora brzo djelovati, ne smije doći do zastoja sa implementacijom. Dakle, ako se donese politička odluka, onda i naknadni koraci moraju biti glatki i brzi. Dakle, toliko o razini ambicije. Što se tiče e, pitanja o infrastrukturi, e, to je zapravo cilj e, ovog trećeg područja koje smo istaknuli. Dakle, važno je imati jasne zahtjeve, to je već rečeno, važno je imati jasne zahtjeve vojske kako bi svi različiti ulagači, što uključuje EU, to mogli uzeti u obzir i na taj način primjereno ulagati, odnosno kako bi to služilo različitim svrhama, a ne tek naknadno e, zbog nedostatka znanja shvatiti da se nešto propustilo učiniti. I upravo to dovodi izravno i do pitanja ulaganja. Mislim da ovo je složeno pitanje i postoji potreba da se dakle, na, organiziraju stvari ne samo u smislu tih zahtjeva, već i u smislu ulaganja kako bismo pronašli način da se iskombiniraju različiti izvori ulaganja iz država članica, iz Europske unije, očito, i to da se i to korištenjem e, primjerenih pravnih e, sredstava. Dakle, dakle, radi se o kombiniranju ulaganja iz različitih izvora, to se treba sve više i više E, razvijati kada je riječ o području obrane. Dotaknut ću se i pitanja koje se odnosi na Atalantu. To možda nije izravno povezano sa pitanjem vojna mobilnosti unutar Europske unije, e, jer se ono odnosi na područje Europske unije, ali je to ipak povezano s time. Rekli ste kada, se, kada ste to spomenuli, sjetio sam se da kada je riječ o prioritetu za razvoj e, kapaciteta, jedan od prioriteta jest osigurati pomorske linije komuni, za komunikaciju. Dakle, to nije nužno unutar Europske unije, već se to odnosi i na druge kapacitete, odnosno na područja gdje i kapacitete u koje, ulažu države članice. Dakle, mi se bavimo, naše ključno pitanje je vojna mobilnost, ali postoje i dodatne aktivnosti koje bi u jednom trenutku mogle doprinijeti tome, primjerice e, dodatna dodatni zrakoplovi i tako dalje za zračni most. Dakle, sve je to dio tih ulaganja kada je riječ o akterima izvan Europske unije. Mislim da je naš rad iznimno inkluzivan i volimo dakle, uključiti u našu radnu skupinu i SAD, e, Švicarsku, dakle zemlje koje nisu države članice Europske unije. Jer na taj način osiguravamo ishod koji će na kraju krajeva biti koristan e, za sve aktere koji su uključeni. I očito je to naš e, cilj. Kako bismo dakle, optimizirali te pogodnosti. Hvala. Hvala e, i kolegama i kolegicama. Dakle, sa sastankom ćemo završiti točno u 12.30 e, jer do tada imamo omogućen usmeni prijevod. U naše ime želim zahvaliti našim panelistima na njihovim izlaganjima. To je zapravo, ovo je bilo prvo dulje, duže izlaganje koje je uključivalo različita gledišta o vojnoj mobilnosti i sigurna sam da ćemo i u budućnosti nastaviti s ovom praksom i da ćemo vrlo vjerojatno se baviti na odvojeni ili zajednički način različitim pitanjima kako bismo raspravljali o raznim stvarima, dakle o tome treba razmisliti, a sada vas molim da mi se pridružite i da zaplješćemo našim panelistima. Uh, 2.30 E, vraćamo se točno u 14.30. Izvolite. Ne znam, gospođo predsjednice, možete li, nam, možete li predložiti da naš pododbor već sada nešto poduzme, primjerice usmeno pitanje s rezolucijom ili mišljenje o ovoj komunikaciji, kako bismo e, se pripremili u odnosu na akcijski plan. Ne znam možemo li se sada složiti oko toga, ali to bi bilo korisno da se pripremimo kao svojevrsna priprema i priprema za druge kolege, ako je moguće. Zahvaljujem, vaš savjet smo primili na znanje i to ćemo proslijediti tajništvu, koordinatorima, pa ćemo zajedno s njima razmisliti o tome. Hvala. Molim vas da e, u 14.30 sati budete ponovno tu jer tada počinjemo s novom točkom dnevnom redom, novom točkom dnevnog reda koja je također važna. Hvala.